glas suzdržanih, Hvala vam. Imamo ovdje jedan korigendum, jedan ispravak koji još moramo glasovati. O Jill Evans, tu ćemo isto tako elektronički glasovati, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Također je usvojena preinačena verzija. Ja, dann geht's weiter. Onda ćemo nastaviti. Sa točkom dnevnog reda broj 20. Ups, malo smo prolili vode. Otvaram glasovanje. Što se tiče pravila 8.8 stavak 2, dakle u ime zelenih, To se tiče kukuruza 1507. Gospođa Korola, izvolite. Da, ja bih se molila za tehničku pomoć jer moj uređaj ne radi možda možete koristiti uređaj do vas. Ja sam već e, tri puta glasovala, a uređaj mi nije radio. Chris? Oprostite, gospodine predsjedavatelju, možete li točno reći koje je izvješće o kojem glasu, glasujemo? Dakle, to je točka dnevnog reda broj 20. Radi se o genetski modificiranom kukuruzu. Jučer smo imali raspravu u našem odboru sa predstavnicima komisije ona nekolicina osoba koje su bila ovdje se vjerojatno sjećaju toga i sada glasujemo sada o tome. Predlažem elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 34 za, 15 protiv, jedan glas uzdržan, stoga je usvojen prijedlog. Zatim nastavljamo sa točkom dnevnog reda broj 21. Što se tiče pristojbi za Europsku agenciju za ljekove, za farmakovigilanciju, izvješće gospođe Lene McEwen. Započet ćemo sa amandmanom broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 44. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 35. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 36. amandman i 38. amandman možemo glasovati u skupu. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 39. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Ili nije jasno. Provjerit ćemo 39. amandman elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno. Zatim prelazimo na 40. amandman, 41. i 42. Tko je za? Protiv? Sudržani? Odbijeno. 43. amandman, Provjerit ćemo dakle amandmane 40, 41 i 42 elektroničkom provjerom. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno je. 43. amandman i 90. amandman zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se s istom većinom. 44. amandman, 89. amandman. Traži se ponovno provjera, dakle 43. i 90. amandman, elektronička provjera. 43. i 90. amandman, jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 44. amandman i 89. amandman, isto tako zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani, odbija se. 45. i 92. amandman za protiv suzdržani, odbija se. 47. amandman i 91. amandman zajedno. Ne, da, ipak. 47. i 91. amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 48. 51. i 54. amandman zajedno. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 49. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 50. do 27. amandmana zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 52. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 8. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 55. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 9. amandman do trećeg, isto tako skupno, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 57. amandman, provjerit ćemo dakle 9. amandman do trećeg amandmana elektroničkom provjerom na zahtjev. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 57. amandman. Tko je za? Protiv. Sužani. Odbija se. 59. i 31. amandman zajedno. Tko je za? Protiv. Sužani. Usvojeno. 60. za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 61. za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 62. za. Protiv suzdržani, usvojeno. 63. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 64. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 do 106. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 65. amandman pa sve do 105. amandmana. Tko je za? Protiv? suzdržani, Odbijeno. Provjerit ćemo ovaj skupni broj amandmana 65 do 105. elektroničkom provjerom. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno je. 66. amandman. Tko je za? Protiv? Služani? Odbijeno. 10. do 81. zajedno. Tko je za? Tko je protiv? služani usvojeno. 71. amandman u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, sudržani usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani odbijeno. 72. amandman u dva dijela. Prvi dio tko je za, drugi dio Sudržani, odbijeno. Drugi dio tko je za, protiv, ne, kažu mi da drugi dio otpada. 73. amandman. Tko za? Protiv? Suzdržani odbija se. 74. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 50, 75. Tko za? Provjera 74. amandmana elektroničkom provjerom na vaš zahtjev. Jesu li su glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 75. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Provedja 75. amandmana je zatražena. To ćemo učiniti. Nisu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 12. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 76. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 77. tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 88. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 79. i 80. Traži se provjera 78. amandmana. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno. 79 i 80 amandman, oni su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Samo osmero kolega je sudovalo u glasovanju. Dakle, ne vrijedi glasovanje, ponovit ćemo glasovanje elektroničkim putem. 79. i 80. amandman. Glasovanje je završeno. Usvojeno. 82. amandman. Tko je za? Ne, ne razmatra se. I s time smo kod 83. amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 84. i 85. amandmani se ne razmatraju. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 87. amandman sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? suzdržani, elektroničko glasovanje sa usmenim amandmanom. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno. Onda smo sada kod priloga. 88. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbijeno. 85. za. Ispričavam se, 95. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. prvi amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 99. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 102. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 104. tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 107 za, protiv, suzdržani usvojeno. Sto jedanesti, tko za? Ne, ne, taj amandman se ne razmatra. 112. amandman je sljedeći. Tko je za? Tko je protiv? Služani? odbijeno. 109. amandman i 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. 109. i 110. amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno. Dobro, sada smo stigli do uvodnih odredbi. Amandman broj 15. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 16. amandman, tko je za? 15. traži se provjera. U redu, provjerit ćemo 15. amandman elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno. 16. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbijeno. 17. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 20. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 21. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 22. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 1. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 23. i 24. Za? Protiv? Suzdržani nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. 23. i 24. amandman elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno. 25. amandman prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio. 25. amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Nije jasno, provjerit ćemo drugi dio 25. amandmana. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno. 26. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Dva, Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 28. za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 29. za? protiv, je odbijeno, 20, 32 za, protiv, je odbijeno. Zatim prelazimo na krajnje glasovanje, kao i uvijek elektroničkim glasovanjem, prvo glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 50 glasa za, jedan glas suzdržan. Drugo glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanjem. 49 glasa za, jedan glas suzdržan. Utoliko srdačne čestitke Lindy McEwan. Linda, pitanje za mandat. Hvala vam na vašoj podršci, budući da ovdje je riječ o vrlo tehničkom pitanju i činjenici da već imamo zakonodavstvo i moramo početi provoditi to, preporučujem da e, započnemo pregovore s vijećem kako bismo što brže došli sa dogovorom do plenarne. U redu, za to nam je potrebno 36 glasova za dodjelu mandata i to ćemo napraviti elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Nedostaju još tri glasa. Dva glasa. Glasovanje je završeno. 44 glasa za, jedan protiv i tri glasa suzdržana i stoga dodjeljujemo mandat i želimo vam sve najbolje. No, budući da Alina McEvan sada tako i tako nema više posla, zato što smo završili sa pitanjem duhanskih proizvoda, u redu. Time smo došli do kraja glasovanja. Oni koji će nas sada napustiti, njima želim lijepe božićne praznike i sve najbolje u novoj godini, 2014. godine. Napunite vaše baterije i nadam se da ćemo se svi veseli i odmoreni naći ovdje u 2014. godini, jer zatim odmah početkom mjeseca nastavljamo s našim radom. Utoliko vam želim setne i lijepe božićne blagdane, ali naravno svi ste srdečno pozvani da sudjelujete u, u raspravi, a započet ćemo kao prvo sa zaustavljanjem sata i trgovanjem emisijskim jedinicama. Izvješće Petra Lize, a izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Juta Haug baš poziva i kaže da je to nastavak u smislu jednog romana i naravno to je pitanje koje nas već niz godina pod raznim kutevima zanima. Samo da posjetim koje je bilo polazište i zašto smo se krenuli baviti s tim. Pričekat ćemo malo dok se završe bilateralni razgovori. Mislim da bi trebali malo udariti sa batom, inače nećemo moći nastaviti. Ispričavam se, možda bi sada mogli posvetiti pažnju Peteru Lizeu kako bi u miru mogao predstaviti svoje izvješće i kako bi se to sve odvijelo na redovan način. Jana Kudakis, Kolegice Jana Kudakis, molim vas saslušajte kolegu. Da, o ETS-u. Peter, izvolim. Da, dakle ja isto tako svima onima koji sada imaju drugog posla želim dobre božične blagdane i sretno ugodno, ali nažalost sada se moramo ponovno baviti sa začnim prometom. zašto se uopće bavimo time? Emisije stakleničkih plinova iz zračnog prometa su u porastu prema prognozama Međunarodne organizacije za civilno zakoplovstvo skraćeno i kao, će do 2014. godine porasti ako ništa ne napravimo na 100 na 1900 milijuna tona. Za 2050. čak neki govore o 3,5 gigatona emisija. I ako slijedimo scenariju koji je zacrtao IPCC, onda bi 20% do 2050. godine, dakle petina svih emisija koje smijemo imati uopće diljem svijeta, treba dolaziti iz zračnog prometa. To znači da bi se time moglo naškoditi snižavanju emisija. Emisije zapravo trebaju prema novom izvješću IPCC-a drastično pasti, što čak i više nego što se do sad smatralo. Od 1997. godine unutar Međunarodne organizacije za civilno zakoplovstvo, skačeno i kao, postoji zadaća koju joj je prenijela međunarodna zajednica, a to je smanjenje emisije stakleničkih plinova i zračnog prometa. No, nažalost, nije ovdje bilo uspjeha i još ću nešto reći o tome. To se dogodilo deset godina nakon protokola iz Kiota 1997. tada nije bilo sporazuma te Europska unija tada odlučila da će zračni promet uvesti u sustav trgovanja emisija. U Europskom parlamentu smo imali 90% e, podršku za tu odluku, a vijeće je čak odlučilo jednoglasno. Jedna od središnjih tema je bilo uključenje letova iz trećih država i u trećim državama i to za kupnu trasu leta. Tada smo to dali vrlo detaljno provjeriti iz pravnog gledišta i pravnici koje smo konzultirali su nam rekli da smatraju da to je u skladu sa međunarodnim pravom. Mnogo je vike oko toga da će to opteretiti zračni promet, dakle ta mjera, a s brojkama e, to uopće nema nikakve veze. Naime, postoji snažno opterećenje zračnog prometa. Ja se slažem s onima koji kažu da moramo pripaziti da europski zračni promet ne opteretimo previše. Postoje nepravedne subvencije u trećim državama, postoje nacionalni porezi koji su vrlo visoki, koji jako zadiru u, to, u taj promet, no postoje brojke, na primjer, za zračnu kompaniju Ryanair, da će da je 2012. godine zbog europskog ETS-a imalo opterećenje od samo 0,03 eura, dakle 3 centa. Druge zračne kompanije su imale nešto malo veće opterećenje. Ryanair naime ima jako učinkovite e, uređaje, zračne uređaje oni su to vrlo dobro isto tako e, rasporedili, no radi se zapravo samo o tom svojstvu, dakle to su centi a naspram toga u Njemačkoj imamo porez koji se podiže sve do 42 eura, u jednom kraljevstvu imamo porez koji se u nekim slučajevima e, čak e, iznosi više od 200 eura, dakle 120 funti. U SAD-u, jedan od naših važnijih međunarodnih partnera, imamo 16,3 američkih dolara nameta. Upravo sam jučer saznala da će doći do novog opterećenja za značne kompanije i za zračne putnike u američkim državama i to će dovesti do povišenja od 2,5 dolara na taj iznos. Naspram toga je ovo što mi predlažemo vrlo umjereno i stvarno vrlo skromno. I to je više struko provjereno, pa i kod Europskog suda pravde. Poput nacionalnih poreza i pristojbi se sustav trgovanja emisijama usmjerava prema toj trasi, prema emisijama koji su na dugoj e, trasi leta veće nego na kratkoj. Nacionalni porezi, na primjer britanski ili njemački porezi, se vode sa istim načelima i tu su oni argumenti koji su treće države imale protiv sustava trgovanja emisija zapravo pokazale neutemeljenima u tom obliku. To je jedna točka na koju ću se e, malo prije još vratiti. Dakle, tu moramo pripaziti da se vidi da se europske aktivnosti jače kritiziraju nego aktivnosti koje se provode na razini država članica. Brzinskim postupkom smo prošle godine usvojili direktivu o zaustavljanju sata. To je direktiva koja predviđa da ćemo za jednu godinu, dakle za godinu 2012 suspendirati obveze na međunarodnom zračnom e, prometu unutar europskog tržišta. Ja nisam siguran je li ta odluka bila dobra, jer kada pogledamo koje smo htjeli rezultate time postići, vidimo da do njih nije došlo, ali tada smo to tako odlučili i nadali smo se da će to na međunarodnoj razini doći do, do, dovesti dođenog napretka. Što se tiče na skupštini u rujnu i listopadu ove godine u Međunarodnoj organizaciji za civilno zakoplovstvo je bilo određenog napretka, no to nije ono što smo mi zapravo htjeli postići sa našim zakonodavstvom. Ja sam malo iznenađen što iste osobe koje drastično kritiziraju činjenicu da u Varšavi nije postignut nikakav opipljiv rezultat i da je vrlo teško sve što je povezano sa međunarodnim klimatskim promjenama da te iste osobe kažu da, je, da se u Montrealu doživio, da je u Montrealu došlo do velikog rezultata i da sada ništa ne moramo poduzeti. Kada pogledamo prave e, rezultate, onda vidimo da je to zapravo obrnuto u Varšavi. Nismo imali velik uspjeh, ali još uvijek se govori o smanjenju emisija do 2020. godine i drastičnog smanjivanja emisija nakon te godine, dakle nakon 2020. Iako ništa još nije do kraja dogovoreno, to je cilj. A kod organizacije kao se uopće ne želi ništa međunarodno postići prije 2020. godine što se tiče ikakvih ograničenja, a nakon 2020. godine se radi kao prvo samo o rastu neutralnim što se tiče emisija ugljikovodika. To ne znači da se situacija ne može popraviti, no ja mislim da to nije sukladno činjenicima. Ako se kaže da se u IKEA-u radi veliki napredak, a ako se kaže da sve što se događa unutar e, UNFCC-a da je to veliko razočaranje. To nije istina. Što mi moramo sada učiniti? Mi moramo razmisliti o daljnjem djelovanju Europske unije do 2020. godine i tu imamo različita stajališta. Mnoge interesne skupine, na primjer predstavnici niskotarifnih zračnih prijevoznika, dakle već sam malo prije spomenuo Ryanair, to je organizacija koja se zove ELFA, koja trenutno predstavlja skoro 50% e, europskih niskotarifnih zračnih prijevoznika. Oni žele da se ništa ne postavi, nego da se samo zakonodavstvo primijeni koje se odlučilo od 2008. godine, dakle i na međukontinentalne letove. Drugi pak kaže da se treba produžiti zaustavljanje sata koje je bilo predviđeno samo za jednu godinu, da bi ga smo trebali produžiti do 2016. ili čak do 2020. godine. Prijedlog Europske komisije je negdje između to dvoje i po mom mišljenju je to kompromis. Komisija kaže s jedne strane da bismo te letove trebali uključiti u sustav trgovanja emisija do godina, do 2020. godine, ako se odvijaju na europskom zračnom prostoru. Dakle, ne samo ako sliječu ili polječu na Europi, već i ako se kreću iz Europske unije pa sve do granice europskog zračnog prostora. To znači da ne bi samo let iz Pariza ili Londona za Atenu uključen time, nego da bi isto tako let do Istanbula bio uključen u to, a to nije dosta nevažno zato što u Istanbulu trenutno se gradi najveća zračna luka na svijetu. Po mom mišljenju je to dobar kompromis i mnogi razlozi govore u prilog tome, samo bih neke od toga spomenuo. Iz perspektive borbe protiv klimatskih promjena se tu pokriva više slučajeva, dvostruko više slučajeva nego ako samo primijenimo zaustavljanje sata. Mislim da s time postavljamo i dosta dobra mjerila za međunarodne pregovore. Međunarodno gledano postoji određena dinamika, postoji tu dosta svjetlog i tamnog prostora, a po našem mišljenju je sigurno problem to što se kao opcija promatra samo da se uključi offsetove, dakle ono što zapravo vrlo kritično mi gledamo, e, CDM, dakle mehanizam čistog razvoja bi trebao se primijeniti do 2015. godine, a zapravo se tu kaže da se postižu ograničenja, ali da se ne uključe same zračne kompanije. zaustavljene sata je doživjelo jako veliku kritiku, ne samo od niskotarifnih značnih prijevoznika, već i od drugih e, niskotarifne značne aviokompanije su zapravo otišle pred Europski sud pravde s tim, ali drugi su rekli da je to veliko opterećenje, dok i da se radi o iskrivljavanju tržišne konkurencije, iako ja smatram da ako zaustavljanje sata ne dolaze do iskrivljavanja tržišne konkurencije, zato što bismo time zapravo, što se tiče zračnog prometa, imali uključenje i tih letova u zračnim lukama, na primjer uz ako zaustavljanje sata ne bismo to imali i mislim da bismo imali veće iskrivljavanje tržišne konkurencije ako primjenjujemo samo zaustavljanje sata. Pravna osnova je vrlo jasna i meni je to jako zanimljivo. Ja se nalazim sa predstavnicima značnih aviokompanija e, i e, iz trećih država i svi mi kažu da to nije pitanje pravne perspektive. Nitko ne dovodi u pitanje da prijedlog komisije dovodi za sobom određen pravni problem. Već svi kažu da tu postoje problemi sa trećim državama što se tiče prihvatljivosti. Znači pravno gledano je taj prijedlog dobar. I to i mora biti tako zato što je vijeće Međunarodne organizacije za civilno zakoplovstvo, skraćeno i kao, u rujnu predložio upravo i to. Kada bi to pravno gledano na bilo koji način bilo upitno, onda se to tamo nije, ne bi moglo izglasati jednoglasno. To je dakle politički gledano prihvaćeno, ali to nije pravno obvezujuće, to iz mnogih razloga. I onaj tko zastupa za ustavljanje sata je pravno gledano u istoj situaciji kao i onaj tko zastupa opciju zračnog prometa. Jer u odluci K se navodi da se za sve treba suglasnost trećih država, dakle čak i prema tekstu IK bi se trebalo tražiti suglasnost trećih država za, na primjer, let između Frankfurta do Londona. E, tu, tu se dovelo u pitanje to, ta, to mišljenje. I na kraju krajeva što ja predlažem kao promjene, nikakve velike promjene, mislim da je prijedlog komisije dobar kompromis između ovih, ove dva, dvije krajne e, opcije, no mislim da bismo prije 2020. godine trebali ponovno staviti naglasak na ovo zakonodavstvo, jer znamo što će se donijeti 2016. godine unutar IKA, to je plan gdje se radi o tome da se donesu određeni propisi za razdoblje nakon 2020. godine i ili će to biti zadovoljavajuće za nas i onda mi možemo na to prilagoditi naše zakonodavstvo ili ta odluka neće biti zadovoljavajuća i u tom slučaju bismo mi naše osnovno zakonodavstvo ponovno trebali pokrenuti i ono bi ponovno trebalo biti na snazi. Zatim sam predložio određene promjene za stvari za koje Europski parlament uvijek rekao da su to prioriteti, na primjer korištenje financijskih sredstava. Mi želimo da se financijska sredstva koja se koriste vežu uz točno određenu namjeru. Dakle, ne samo što se tiče financijskih ministara trećih država, država članica da oni s time mogu zakrpati rupe u proračunu, već želimo da se to stvarno iskoristi za zgradnju mjera za zeleni zračni promet ili pak za borbu unutar međunarodne međunarodnog stava oko klimatskih promjena i mislim da je to stvarno ona točka koja je vrlo solidna što se tiče kritika trećih država. Mnoge države dobro koriste financijska sredstva, no naše zakonodavstvo nije dovoljno jasno. Europski parlament je uvijek to htio pojasniti i naravno da postoji e, drugačija situacija ako imamo jasno zacetane smjernice kada pregovaramo na međunarodnoj razini. Zatim isto tako predlažem za Europski parlament da tražimo ravnopravni tretman svih sektora. Dakle, tamo gdje je trenutno zračni promet manje opterećujemo nego druge područja, poput kemijske industrije, industrije um, željeza, tu bismo trebali imati jednak, um, jednaka pravila što se tiče postavljanja graničnih vrijednosti. Zatim sam unio još i neke druge amandmane u tom smislu. Danas na sastavku koordinatora smo također prodiskutirali, a to je vrlo bitno. Prije nego što, da prije nego što pređemo na dijaloge sa vijećem i komisijom, da pogledamo kako se provodi trenutno zakonodavstvo. I kao što sam već rekao, nisam siguran jesmo li dobro činili kada smo uveli zaustavljanje sata. Zato što države članice, prema informacijama koje mi imamo, ono što vrijedi za 2012. godinu su ograničili i što je ograničeno samo na europski zračni promet, još uvijek nisu proveli to. Postoje države članice koje još uvijek nisu opomenuli zračne prijevoznike ako nisu predali svoje e, certifikate za proteklu godinu. I to je vrlo bitno jer ćemo inače od 30. travnja ponovno imati isto zakonodavstvo pa i za interkontinentalne letove. I vrlo će biti teško za Europski parlament prihvatiti takva rasterećenja ako ono što smo imali kao minimalne uvjete za 2012. godinu, čak ni to nije dobro provedeno i to je nepravedno prema onim aviokompanijama koje pravilno provode taj zakon i koji su na taj način u lošijem položaju. To ne smijemo prihvatiti i vijeće mora jasno reći što o tome misli prije nego što ćemo mi glasovati o tome 30 moramo raditi vrlo brzo jer ako ništa ne odlučimo onda će vrijediti trenutno zakonodavstvo 30. travnja. Neki to žele, ja nisam među njima, mislim da trebamo naći kompromis, da trebamo ići određenim srednjim putem, no da ne bismo trebali kapitulirati. Treće države bi trebali uključiti u raspravu i naravno tu bismo trebali isto tako imati na umu argumente kao što smo to imali kod eh, postavljanja određenih eh, ograničenja a nažalost tu čujem određene zastrašujuće priče, čujem da su predstavnici europskih aviokompanija putovali aktivno u treće države i da su im tamo rekli da, da trebaju biti kritičniji prema prijedlogu komisije. Ako kasnije kažemo ajme meni treće države to ne prihvaćaju, onda smo poput vatrogasca koji prvo postavlja požara, zatim viče u pomoć gori. To smatram problematičnim, a isto tako mislim da postoji jedna neobična razlika između onog što mi stalno zastupamo i što države članice stalno zastupaju i ono što se konkretno čini. Kada govorimo, onda kažemo da nam je potrebna Europska unija jer samo tako možemo se suprotstaviti Kini, SAD-u i drugima. Dakle, ako smo složni, onda smo jači. A sada imamo nacionalne poreze u Velikoj Britaniji koje su više od 200 eura po putniku, Njemač, Njemačkoj preko 40 eura i to treće države prihvaćaju bez ikakvog spora. Nema nikakvih spora kada Europska unija predlaže nešto što ne iznosi čak ni desetinu toga, onda nastaje velika razmirica. Kada sam razgovarao sa jednim predstavnikom bit, jednog bitnog poduzeća u ovom smjeru, onda sam bio dosta ljut. Razgovarali smo o pitanju jednog posla sa Kinom i tamo se je u sustav trgovanja emisijske jedinice Europske unije vezala i tema kako se obhodimo sa Dalaj Lamom. I to je vrlo škakljivo. Ako smo mi pri ljudskim pravima u Europskoj uniji, pri borbi protiv klimatskih promjena i drugima, spremni jasno e, odustati od naših, e, od tih politika, zato što naši sugovornici kinezi to od nas e, zahtijevaju, onda mislim ne moramo stvarno reći zašto nam je potrebna složna Europa ako pri najmanjim trzavicama e, sa Kinom odustanemo od naših načela i to nam na kraju neće uopće ni koristiti jer Kinezi samo onda svakom prilikom izaberu drugo poduzeće kojima nametnu takvu uputu i zatim i gospodarski gledano dobivaju sve što žele. Dakle, moramo primjenjivati naša načela doslovno moramo biti spremni ih isto tako progurati, naravno spremni smo razgovarati, na primjer što se e, tiče toga da se razviju zajednički projekti sa Kinom i sa Sjednim američkim državama i da se financijska sredstva isto tako za to ustupe, ali tema trećih država ne bi se trebalo koristiti kao jedini argument kada donosimo europsko zakonodavstvo. Mislim da bi nam to nanijelo veliku štetu u mnogim područjima. Hvala Petra Lize. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za socijaldemokrate. I ja još želim sada naglasiti ono što je Petre Liza rekao. Dakle, radi se tu o načelu, o načelima. O tome sada govorimo. Ovdje se ne radi o pristojbama niti o ničemu drugom. Države članice izmišljavaju jedan porez za drugim koji su bitno viši od doprinos za sustav trgovanja emisijama. Ja dolazim sa sjeverozapada Njemačke savezne republike. Kada idem do moje izvorne jedinice, onda moram sa malim avionima prvo letiti na otoke i zatim plaćam više suka više nego ako se vozim s avionom iz Londona do Washingtona i plaćam i time i sustav trgovanja emisijskim jedinicama. Dakle, niko mi ne može reći da se tu radi o poreznim argumentima, radi se o načelima. I ova priča koju smo malo prije spomenuli da europski dionici usmjeravaju predstavnike iz trećih država, na nas, na naše zakonodavce. Dakle, tu samo mogu reći da onaj tko kako tako nešto radi treba razmisliti o krajnjem učinku. Mi smo jasno ustvrdili da zračni promet treba biti uključen u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama. To smo učinili 2008. godine. I jednom konačno i države članice moraju odlučiti što žele. Žele li porez ili žele ovo drugo. Dakle, treba se odlučiti za jedan takav politički instrument. A isto tako smo zajedno se usuglasili sa velikom većinom da ako kod 38. sastanka Opće skupštine Međunarodne organizacije za civilno zakoplovstvo nedostaje do sadržajnih e, napredaka, da će se 34. ponovno uvesti sadi sustav koji smo odlučili da će se zaustaviti zaustavljanje sata. Dakle, to je vrlo jasan mehanizam koji smo uspostavili a da sada dolazi komisija sa prijedlom koji je negdje na sredini, koji je sigurno i smislen, dakle taj, to načelo zračne baze kako ne bi došlo do iskrivljavanja tržišta. Petelize sada spomenuli isto tako i jednu zračnu luku koja se nalazi netom izvan unutarnje tržište Europske unije i da isto tako uključimo i takve zračne luke u taj prijedlog, to mogu podržati i stoga mislim da bismo trebali imati to načelo zračne baze, za to bismo trebali se angažirati, a isto tako bismo trebali općenitije raspraviti o tome. Taj prijedlog je iz industrijske perspektive i iz perspektive borbe protiv klimatskih promjena dobar jer je dosta težan. No, kao što sam rekao, radi se o nečemu načelnom, nečemu temeljnom i moramo li se ispričati zbog toga što smo razgovarali sa Dalaj Lamom ili se kasnije zatim e, koristi nešto drugo, mislim da to nije dobar, dobro načelo, mi smo suvereni zakonodavci i trebamo na taj način vršiti našu zadaću. Što se tiče pojedinih točaka prijedloga, mislim da je dobro da se 50 da se, sa, da se od 40 sada krećemo na 50% i isto tako da se integriraju određena područja, jer to vidimo i u drugim sektorima, a kad govorimo o klimatskim promjenama, nije bitno gdje, se, gdje dođe do emisija ugljikovodika, da li na ishodištu ili na kasnijoj fazi. A 2008. godine smo također već uključili i ovu povezanost sa namjerom. Mislim da ima smisla ako poreze na razini država članica ili na europskoj razini stvorimo, ali samo ako su oni vezani uz točno određen smisao i cilj. I onda isto tako međunarodno gledano možemo reći da konkretno se zalažemo za borbu protiv klimatskih promjena i za naše obveze za koje smo se obvezali na međunarodnoj razini, dakle da novac stvarno dolazi do tamo gdje bi trebao. I još jednom da podsjetim, vrijeme je Vrijeme odbrojava, 34. će doći do prekidanja zaustavljanja sata i ako ništa ne donesemo, onda će se primjenjivati staro zakonodavstvo. To je bilo jednostavno. Utoliko su svi, sve strane, svi klubovi zastupnika, ali i vijeće, pozvani da budu spremni na kompromis i da ne budu tvrdoglavi jer inače ćemo automatski dobiti ono staro zakonodavstvo. Isto tako podržavam da nakon 2020. godine, budući da je u listopadu i kao odlučio da ćemo nakon 2020. imati ovakav instrument i da bismo se trebali pripremiti i za sljedeći saziv parlamenta i način na koji želimo reagirati na taj sljedeći sastanak. Utoliko podržavam prijedlog Petra Alizija i ja isto tako brigujem za to da se ne damo ugnjetavati od strane trećih. Pokazali smo sa zaustavljenim sata da smo spremni i otvoreni za međunarodne pregovore, ali mislim da sa 28 država članica bi bilo bolje da smo jedinstveni i da se ne damo razdijeliti. To je bio moj doprinos i u potpunosti podržavam Petra Lizea po ovom pitanju. Sada idemo dalje na druge izvjestitelje u sjeni. Za klub zastupnika liberala Chris Davis je izvjestitelj u sjeni. Izvolite. Hvala vam. Naravno da bi zrakoplovni prijevoznici morali dati svoj doprinos u smanjenju emisije ugljičnog dioksida kroz svoje aktivnosti. i pratili smo pozorno rasprave u ICAO, to jako dugo traje i naravno da je međunarodni sporazum najbolje rješenje. E, nisam siguran prema porukama koje dolazi iz AK da ćemo to zaista uspjeti ustvariti, no Europska unija svakako mora iskoristiti svoj utjecaj i pokušati pogurati taj sporazum i prisiliti druge zemlje u svijetu da poduzmu određene mjere. Financijske posljedice ovih naših unilateralnih e, mjera su doista e, minimalne, kao što je rekao gospodin Lise. Sada se komisija vratila, to jest e, dat će prijedlog, ideje, da se naplaćuju dakle, te jedinice samo za unutar europske letove. I to po meni nije baš dobra ideja. No, Što će se dogoditi kada prijevoznici ne budu plaćali? A već znamo da u ovom trenutku prijevoznici ne plaćaju kroz e, postupak odgode, stop the clock. Kako će zemlja članica osigurati da se ta plaćanja vrše? U ovom trenutku mi se čini da ne radimo ništa po tom pitanju. I potpuno se slažem da ne bismo trebali dozvoliti e, da nas Kina vuče za nos Pitam se koliko smo daleko spremni ići kad govorimo o trgovinskim e, ratovima, ako budemo inzistirali na tim plaćanjima, a drugi to budu odbijali. U potpunosti podržavam načelo da uvedemo naknade za letove u europskom zračnom prostoru. No, ako budemo popuštali kasnije, bit ćemo poniženi i nećemo postići ništa. I to me jedino brine. Sviđa mi se načelo, ako možemo zajedno raditi kako bismo postigli sporazum, u tom slučaju sam potpuno za. Nabojim se da to nećemo uspjeti ostvariti. I pitanje je, hoćemo li se kockati i reći idemo, ili ćemo barem predvidjeti neuspjeh i to nije nešto što ću rado, rado prihvatiti. Ali ako ćemo predvidjeti da neuspjeh, onda budimo barem oprezni. E, u ovom trenutku još nisam siguran što bih podržao, za sada još samo slušam raspravu i želim reći da e, dosadašnji rad na ovom dosjeu jednostavno nije bio baš uspješan. Hvala sad Hasi. Man sieht, dass Ratserfahrung da sind. Thank you very much and thanks for... <clears throat> Hvala vam. I hvala Peteru Lizeu na sjajnom radu, na sjajnom nacrtu izvješća. I htjela bih reći da je to stvarno iznimno dobro napisano obrazloženje u nacrtu izvještaja. Šteta je što Evropska unija što je u velikoj mjeri odustala od ovoga i to zbog političkog pritiska. Kao što su i kolege rekle, E, trgovanje emisija se smatra zakonitim i to neće nikakva rezolucija i kao ili politički pritisak promijeniti. I kako je Peter Lize rekao, pritužbe e, oko visokih troškova su potpuno besmislene. Promjena cijene letova je na sto tisuća puta veća od troškova po letu za zrakoplovne prijevoznike. Isto tako se slažem sa Peterom, Peterom Lizom kad kaže da su vlade nedosljedne, a opet s druge strane E, žale se zbog nedovoljnog napretka u Varšavi. A što se tiče ETS sustava u zrakoplovnom sektoru, dopustili su zrakoplovnim prijevoznicima da oni vode igru. I pitam se koliko će te nedosljednosti trajati. Činjenica je da e, emisije i zrakoplovnog prijevoza neprestano rastu i da se moramo pozabaviti tim pitanjem. Komisija je velikim dijelom digla ruke od toga i to najviše zbog političkog pritiska. Kako bismo trebali reagirati u toj situaciji? Ja mislim da imamo jako dobre elemente u prijedlogu Petera Lizea, poput upućivanje prihoda iz ETS-a u zrakoplovnom prijevozu e, prema mjerama za zaštitu e, okoliša i klimatske promjene. I u redu je da čekamo nekoliko godina na i kao da donese konačne odluke, ali ne predugo jer u protivnom ćemo se 2017. naći na startnoj, na točki od koje smo počeli. I to je minimum. Zeleni će vjerojatno predložiti jačanje tog prijedloga, na primjer. Što se tiče morskih područja. Mislim da područje koje je pokriveno trgovanjem emisijama čak i kada nije potpuno pokriveno, e, trebalo bi biti barem ekskluzivna gospodarska zona morskih područja. 12 nautičkih milja je malo premalo. Isto tako moramo sagledati gornju granicu emisija te povećati udio dražbi emisijskih jedinica. Kao što sam već spomenula, neke države su stvarno nedosljedne. I jedna od alternativa bi mogao biti porez na gorivo za zrakoplovne prijevoznike koje bi imalo isti učinak. No kao što znamo, zakonodavni postupak za uvođenje poreza je puno kompliciraniji. Mislim da bi parlament trebao čvrsto braniti svoj položaj i podršku prvotnog e, zakonodavstva i mislim da bismo trebali jasno reći da e, bi svako smanjenje trebalo biti samo privremeno. Hvala. Hvala Martin Kellenen. Hvala vam. Ne volim to reći jer e, to negativno utječe na, moju, na moj kredibilitet, ali moram reći da se ovoga puta slažem sa s kolegama. Nevjerojatno što koalicije čine, zar ne? Matijas i Peter e, moraju odgovoriti na pitanje. Dakle, to je stvarno važno načelo i važno je da branimo naša načela i tako dalje, no s druge strane, ovo je stvarno relativno mali iznos e, novca, doista ne čini nekakvu razliku, govorimo tek o par eura po letu. I onda moramo pitati zašto se želimo toliko boriti i braniti i e, naljutiti naše partnere. Ne brinem se za, baš za Kinu, ali za Ameriku ili Indiju, da. Zašto želimo tako čvrsto braniti nešto što nije toliko bitno? I s druge strane moramo se suočiti s pitanjem nesukladnosti i sviđalo se to vama ili ne, na kraju ćete završiti s, sa zemljama poput e, e, zemljama, e, poput što su Njemačka, Francuska, Frankfurt, i e, e, London, da zrakoplovni prijevoznici ne plaćaju svoje pristojbe zato što su ih vlade tako uputile. uputile. I siguran sam da možete vidjeti da nedostaje entuzijazma u zemljama članicama i to znate dobro kao i ja, to se neće dogoditi. Tako da, kao što je kris rekla, ne vjerujem da će to učiniti toliku razliku ako zemlje članice mogu pronaći pravni način da izbjegnu sukladnost sa time, vjerujem da će to naći. I na kraju će se dogoditi da jednostavno dogodit će nam se neuspjeh. I mislim da ovim putem dolazimo do upravo do toga. Mi predlažemo da dakle, rok pomakne sa 2013. do 2020. nakon opće skupštine IK 2016. Tako da to bi se trebalo primjenjivati od 2017. naprijed, ovisno o rezultatima skupštine, skupštine IKA. A mislim da bismo trebali raditi na tome da stvorimo globalnu schemu i paziti da se ta schema ne ugrozi i da ne stvorimo međunarodne e, napetosti. Isto tako je važno reći da zemlje članice neće nikada prihvatiti e, porast tih prihoda. Stoga mislim da bi naš prioritet trebao biti globalni sporazum i na tome bismo trebali ustrajati. Ako budemo nastavili s ovim e, putem, mislim da će to ozbiljno ugroziti naše odnose s trećim zemljama, posebice sa SAD-om i mislim da bismo to trebali uzeti u obzir. Osim toga, ozbiljna je bojazan e, nesukladnost i mnoge zemlje i industrije smatraju da ovaj prijedlog e, je potpuno suprotan s onima što smo dogovorili na općoj skupštini IKA. Na taj način će se smanjiti okološna, okolišni integritet, e, doći će do narušavanja odnosa između europskih partnera i imat će općenito negativne posljedice na sustav trgovanja emisijama. I osim toga moramo imati na umu da ako se ne uspijemo dogovoriti o ovom e, dosijeu do travnja, što će značiti da će se ETS vratiti na svoje puno područje e, primjene koje smo dogovorili prije nekoliko godina. Znamo koje bi bile posljedice toga. Dakle, imali bi, svjedočili bismo političkim i gospodarskim odmazdama od strane e, trećih zemalja. Stoga mislim da volio bih da možemo raditi zajedno kako bismo pripremili amandmane, ali isto tako bih volio da imamo plan e, B u slučaju da ovo ne prođe. Hvala, Martin Kellenen. Sljedeći govornik nije tu, dakle Holger Kramer je sljedeći govornik onda. Hvala vam, neću ponavljati ono što je već rečeno. Želim posjetiti još jednom na to da već šest godina pokušavamo aviokompanije uključiti u sustav trgovanja i to od samog početka i tu vidimo da smo od početka imali poteškoće da teče države nisu htjele prihvatiti taj naš e, pristup. Kada smo u okrugu izvestili u Sjeni raspravljali o tome i kada smo raspravljali sa vijećem, onda smo dobivali razna pisma od e, interesnih skupina iz SAD-a koji su smatrali da nisu uključeni u taj postupak. I želim samo reći o onome što se odvijalo na razini IKA. Mislim da i Europska komisija i mi to ignoriramo sve do danas u, u dokumentima vijeća i KA prije rujna smo već imali članak koji je bio usmjeren na situaciju u Europske unije. Tu je stajalo da države ili udruženja države već sada imaju mjere utemeljene na tržištu koje mogu e, izdati pa i sa načelom zračne baze. Na generalnoj skupštini u IKAU tijekom jednog jako borbenog glasovanja je izbačen taj članak. Dakle, potpuno svjesno su se odlučili protiv toga da prihvate načelo prema zračnoj bazi. I zbog toga ovaj prijedlog Europske komisije po mom mišljenju nije jako pametan jer time što sada imamo u prijedlogu komisije provociramo samo nove sukobe sa trećim državama. I zapravo se ne radi toliko o pitanju tko je pravno gledan u pravu. Mi u tom smislu možda i imamo pravo, no to nam ništa ne donosi ako ostatak svijeta ne prihvaća europsko zakonodavstvo e, iz političkih razloga. Mi ovdje ne donosimo zakonodavstvo za cijeli svijet, iako kad kad e, možda tako smatramo i mislim da stoga ne bismo trebali ići dalje sa takvim modelom temeljem na začnoj bazi. To će samo dovesti do toga da ćemo opet morati ovdje sjediti i da ćemo morati promijeniti zakonodavstvo koje nije primjenjivo. To isto tako nije nešto što je pitanje troška. Sustav trgovanja emisijama nije jako skup, već radi o načelnim pitanjima, dakle tko odlučuje o tim zračnim pravima. To je potpuno drugačije polazište za našu raspravu. I stoga smatram da bi bilo smisleno kada bismo to načelo zračne baze, ako ga želimo podržati, stavili pod uvjet da treba biti prihvaćen od strane onih s kojima to želimo uvesti. Dakle, moramo imati njihovu suglasnost. Pametnije bi bilo još nastaviti zaustavljanje sata kako bismo taj mukotrpan i nezanemariv neuspjeh na razini icao mogli nastaviti, jer vidimo da postoji niz država koje se ne žele upustiti u međunarodne sporazume, pa čak niti na razini međunarodne organizacije za civilno zakuplovstvo i oni će sada prema našem dosta tvrdoglavom stavu EU, unije reći prije da smo mi ti koji stvaramo problematične situacije i uvijek će nam biti teško pozvati se na naš europske mišljenje. Zbog toga ja smatram da načelo prema zračnoj bazi nije pravilno načelo i se tako želim reći da već neko vrijeme ovo više nije pitanje političke volje, nego da je to pitanje stvarnosti na međunarodnoj razini i e, ovaj sukob koji smo imali prije uvođenja zaustavljena sata nećemo ukloniti ovakvim pristupom. Hvala Holger Kramen. Rita Korola je sljedeći govornik. Hvala, ja sam uh, izvjestiteljica za mišljenje odbora ITRE i htjela bih podržati ono što su rekli kolege Kalanan i Davis. Nadam se da moja podrška neće uh, mm, dovesti do gubitka kredibiliteta. Dakle, ideja s, koje smo, s kojom smo krenuli dakle, o smanjenju emisije zračnih prometa, tu se zemlje članice više ne slažu. I prijedlog komisije nije dobar. Zemlje članice to više ne podržavaju. Ne želim spriječiti da Europska unija koristi e, sustav trgovanja emisijama u e, dakle za unutar europske e, letove zato što financijski troškovi nisu veliki, ali politički jesu. Mislim da će biti puno problema u proširenju tog sustava na treće zemlje. doći će do trgovinskih ratova i to je ozbiljan problem. A to će se utjecati i na mobilnost europskih građana. Možda će ograničiti poslovne mogućnosti te naškoditi europskim prijevoznicima. E, prijedlog da se dakle model proširi sa unutar europskih letova i na treće zemlje dakle sa 9% svjetskih letova na 13 ili na razini Europske unije, to bi bilo sa 27 na 39 i to će stvoriti političke e, prepreke i naškoditi industrijskim zahtjevima za globalnu schemu, a opet zapravo ne služi svrsi smanjenju emisija. mislim da je to još jedan primjer problema Europske unije. Europska unija je opsjednuta svojim modelom i to do te mjere da takav stav stvara odmak kod drugih dionika. U slučaju zrakoplovnih prijevoznika i e sustava čula sam da partneri govore da smo za smanjenje emisija, ali zašto Europska unija forsira svoj model? Je li to stvar političke gordosti? I moram reći da nažalost komisija ugrožava dobre pregovore o klimatskim promjenama unutar i kao iz svih ovih razloga ja sam u mišljenju odbora ITRE predložila odgodu do 2016. te da tu odluku ne nametamo na međunarodne partnere. 2016. ćemo imati opću skupštinu IKA i tu se očekuje dogovor oko globalnog rješenja. I trebali bismo nastaviti s tim pozitivnim momentumom. Evropska unija još uvijek pokazuje vodstvo koje ima, ali mislim da to ne čini na pametan način. Hvala gospođo Korola, hvala na vašim doprosima. Želimo pozdraviti su tako i skupinu gostiju gospođe Korole. Oni su predstavnici industrije čelika iz Finske. Srdačno dobrodošli. I sada nastavimo sa Bas Eichautom. Thank you, uh, It's Hvala Matijas, ovo je vrlo fascinantna rasprava. Znamo da neki ljudi ne vole ETS, to nije ništa novo. Ali ne znam čija je, čiji je kredibilitet više na kocki ako se slažete s Krisom. I mislim da bi se zapravo Kris trebao malo više zabrinuti. Jer ako će se Martin i Chris e, početi slagati, mislim da onda stvarno imamo problem. I, a stvarno mislim da postoji problem s ovom e, raspravom. Dakle, kamo ćemo doći s ovom raspravom o zrakoplovstvu i ETS-u? Kao prvo znamo da zrakoplovna industrija ne plaća ništa. Dakle, sve ono što pričamo o tome da zagađivač plaća, nema smisla. Dakle, mi pokušavamo napraviti dakle mjere uštede. Čuli smo što misle Lufthansa i British Airways. Ali ako se vratimo na početak, zašto je Europska unija pokrenula sustav ETS-a i e, zrakoplovnih prijevoznika? Je zato što želimo smanjiti e, emisije stakleničkih plinova, ukoliko se ne postigne globalni sporazum, jer mi želimo da dođemo do globalnog sporazuma. No ako sad gledam sporazum i kao, dakle oni kao prvo definiraju vlastite ciljeve nakon 2020. Dakle, sam sektor definira svoje ciljeve. Mislim da svi drugi sektori zavide zrakoplovnoj industriji zato što oni imaju mogućnost definirati vlastite ciljeve. Onda imaju svoju analizu. Ako 2019. vidite, vide da nakon 2020. da bi moglo biti teško ostvariti te ciljeve, onda će obnoviti, to jest revidirati te e, ciljeve. Dakle, to je isto vrlo fascinantno da se sektoru dozvoljava da se tako ponaša. Onda, u, ako budu mogli, nakon dogovora iz 2016. I ono što već sada znamo da postoji jako puno e, izuzetaka u tom globalnom sporazumu. Znači, već sada znamo da će to biti jedan veliki komad švicarskog sira, a nismo još ni blizu 2016. Iako sada kažemo da i kao radi, e, trebalo bi pročitati taj sporazum e, još jednom, a ja stvarno mislim da je to najgori tekst koji sam do sada vidio. A onda još nakon svega toga čujem da su Chris i Martin zabrinuti zbog nesukladnosti, neispunjavanja obveza. Ono što mene brine je nedostatak političke volje i naravno što je manje političke volje, manje će biti neispunjavanja obveza. Kris, klimaš glavom. Da, ali ti si političar i postavljao si pitanja. Postoji li politička volja? To nije pitanje. Ti si političar koji na to mora odgovoriti. Imaš li ti političke volje? Isto vrijedi za Martina. To su pitanja. To nije pitanje koje pada iz vedrog neba, to je pitanje naše političke volje i upravo zato e, cijeli svijet gleda prema Europskoj uniji jer smo potpuno izgubili kredibilitet. Rekli smo učinit ćemo to ako ne bude globalnog sporazuma. Globalnog sporazuma nema, onda smo rekli dobro onda ćemo staviti odgodu i opet ćemo pokrenuti globalni sporazum i sad još uvijek nema globalnog sporazuma i sada bismo kao trebali regulirati naš zrakoplovni prostor, ali vrlo blago. Zatim neki spominju i da se nastavi sa odgodom. I na taj način ostatku svijeta pokazujemo da mi nismo ozbiljni i mi pokazujemo da mi nemamo političke volje. To nije otvoreno pitanje. To je ono što političari u ovoj prostoriji pokazuju. I naravno, na kraju će biti još više prijevoznika koji će reći ako poslušam ovu raspravu, poslušam liberali, konzervativce, vidim da nema političke volje, pa zašto bih onda ja tome udovoljio? To je vrlo zabavno, tako da ćemo ih samo gurnuti još dalje. Tako da ovo ovdje nije pitanje je li to stvar političke volje, nego imamo li mi, mi političari političku volju za tu provedbu. Peter, hvala ti što si pokušao nešto učiniti, ali ovo što ja vidim jednostavno nije dovoljno. To znači da kada već popuštamo pred pritiscima iz mog stava. Jasno je da nema globalnog sporazuma. Nekih koraka ime, no ako se budemo sad ponovno počeli povlačiti, a to je upravo Peterov prijedlog, političke volje će biti još manje, a prijevoznici će naravno potpuno odustati. Stoga ne vidim zašto bismo trebali nastaviti sa e, odgodom, sa stop the clock mjerom, zato što doista stavljamo na kocku kredibilitet Europske unije i to stvarno je odgovornost nas političara, a ne drugih. A ne vidim da se mnogi kolege slažu s time i brane to. Hvala vam, Bas Eichhout. Gospodin Gerbrandi, sljedeći unik. Um, hvala, predsjedavajući. Što se mene tiče, ova rasprava Evo pitanje zrakoplovnih prijevoznika i emisija CO2 ide puno dalje od samih zrakoplovnih prevoznika. Tu se radi o sposobnosti, političkoj voli i o političkoj sposobnosti da se nešto poduzme glede pitanja klimatskih promjena. Jer suočimo se s tim, ovdje nema jedan jedini argument koji bi nas naveo da išta napravimo o e, emisijama, zrakoplovnim emisijama znači CO2. Dakle, slažemo se, cijena, trošak nije upitna stvar, ali ovdje cijena, odnosno trošak nije upitno. To je manje jeftinije od šalice kave koju platite kad ulazite, uđete u avion. Pitalize Lize je iznio sve e, iznose o cijenama, o, o predviđenim e, troškovima u budućnost, to je ogromno nešto. Dakle, tu postoje ogromni argumenti da se nešto napravi, a niti jedan argument da se ništa ne napravi po tom pitanju. Zatim uravnoteživanje, pa po samom po definiciji postoji uravnoteživanje, jer ako e, avioni lete s točke A do točke B, čak i na istoj razini lete, dakle postoji uravnoteženje. Dakle, onaj argument prema kojem mi ništa ne radimo na međunarodnoj razini ne, ne pije vodu, dakle ni tu nema nikakva argumenta koji se, je prihvatljiv. A, mi smo već u Europi 2008. godine odlučili da se uključe zrakoplovne e, zrakoplovni prijevoznici u sustav ETS. Ja jesam podržao odgodu prošle godine, jednostavno jer sam mislio da bi to vrijedilo da se vrši pritisak na Međunarodnu organizaciju za civilno zrakoplavstvo i doći do e, sporazuma, ali i kao je znao što je, kakav je ulog i koje će biti posljedice ukoliko se oni ne slože sa međunarodnim sporazumom i nisu se složili s tim međunarodnim sporazumom i sagledajmo stvari onakvim kakve jesu sam Bas Eichhardt je rekao što je trebalo reći. E, trenutni prijedlog Europske komisije, mislim da je to pametan prijedlog, da se prebacimo na svoj vlastiti zrakoplovni prostor, to je mnogo manje ograničeno nego što je to izvorno bio slučaj, mislim da je pametno da stvari napreduju i E, ja sam zadovoljan što se toga tiče s izvješćem Petra Liza. Dakle, ako se ne radi o trošku i drugim argumentima, onda se radi ovdje isključivo o politici. ako se radi samo o političkim pitanjima, onda pokažimo da je Europska unija jest jaka politička snaga i da e, ostatak svijeta s tim to mora primiti na znanje, ali mi smo jaka politička snaga, ne samo glede političkih pitanja, već i drugih stvari. E, mi smo jaki jedino onda ako e, smo odlučni i složni i zbog toga sam zabrinut glede ove današnje rasprave jer odlučnost i jedinstvo ne vidim da to postoji ovdje čak niti unutar samog odbora za okoliš u Europskom parlamentu. Mislim da ako budemo odrešiti po ovom pitanju možemo pokazati cijelom svijetu, političkim vođama, e, dati im lekciju o klimatskim zaštiti protiv klimatskih promjena i to je bilo dobro. Želim zahvaliti Peter Lizeu na njegovom izvješću i mislim da bismo to trebali usvojiti brzo. Hvala. Hvala, Richard sljedeći govornik. Drage kolege i kolegice, to želim podržati prijedlog izvješća gospodina Lize. mislim da ova rasprava pokazuje da pravno gledano nema rasprave o tome da ove mjere koje smo predvidjeli čak i u ovoj razvodnjenoj verziji u drugoj fazi nije moguće provesti. Mislim da se moramo jednostavno zapitati hoćemo li sami sebe ozbiljno svačati kao zajednica i jesmo li vladari, jesmo li vladari u našem domu ili ćemo se dopustiti da nam drugi kažu što trebamo raditi. Mislim da je to manje usmjereno protiv država članica, već da je to više usmjereno protiv cijele zajednice Europske unije. Naši veliki trgovački partneri SAD i Kina igraju jednostavno na temelju starog e, temeljnog e, pravila i mislim da problem nije visina poreza i pristupi, nego jednostavno činjenica da cijela međunarodna zajednica ovdje nastupi i da naravno mi kao Europska unija imamo veću snagu zajedno što se ovoga tiče nego samo pojedine država članicama. I u tome se radi ovdje, hoćemo li zajedno djelovati, to je u potpunosti smisleno, imamo pravno gledano nadležnost u tome ili to ne želimo. A sve druge argumente mislim da možemo podediti tim pitanjima. No ako mi kao Europska unija doista ozbiljno shvatimo ovu metodu za budućeg zajedničkog rada, onda se ne bismo smjeli ovdje blamirati pred svijetom i drugima pružiti mogućnost da zadiru u naše mjere. Jedno načelo vanjske politike je isto tako miješanje u interne stvari, a mi bismo to mogli upravo tako i shvatiti kao zadiranje u naša interna pitanja. Kao što je povijest već pokazala, Rimsko-Njemačko carstvo i, i e, u drugim povijesnim slučajevima smo već vidjeli upravo to. Države članice su vrlo jake, oni imaju ekstremne mjere koje su mnogo veće od onoga što mi zahtijevamo na europskoj razini, ali ovdje je to sada ogroman problem. I ako mi sada ne budemo dovoljno jaki da to zajednički nosimo, onda će Europska unija kao sustav i naš sustav trgovanja misijama doživjeti neuspjeh i neće ga se moći ozbiljno shvatiti. Ja moram stvarno reći da neke države članice pred drugim svjetskim moćima, našim svjetskim partnerima se daju ovako ugroziti i da onda pod argumentom svjetskih trgovanskih ratova se kaže da će izbiti novi trgovački ratovi zbog ovih nekoliko centi koje mi zahtijevamo. To stvarno ne treba shvatiti ozbiljno i nadam se da ćemo te mjere moći ipak provesti i nadam se da ćemo u drugom koraku isto tako provesti ovu, ovu povezanost sa namjerom. Vidimo na temelju proračuna država članica da države članice blisko pripaze što mi radimo kao, kao isto tako pružitelj financijske pomoći. I moramo stvarno vidjeti hoćemo li shvatiti ozbiljno ovu metodu zajednice, hoćemo li prihvatiti ovaj izazov. I isto tako molim vas da razmislite je li dugoročno smisleno vratiti se ponovno na ovu, ovaj međuvladin sustav e, djelovanja, a ne se staviti pod zajednički europski naslov, jer samo zajedno možemo biti jaki. Ali u to spada isto tako da povremeno pokažemo da smo hrabri, a ako to ne učinimo onda doista mislim da će to biti tužna situacija za naše zajedništvo. Hvala, Richard Zeber. Zamislite si ovu raspravu u nacionalnom odboru. Dobro, dalje, Macej Kuković je sljedeći govornik. Thank you, president. Hvala, predsjedniče. Svakog jutra kada se šetam do parlamenta i onda kada nema magle niti oblaka, a to je rijetko, može se vidjeti rano ujutru 7.30 nebo koje je prepuno tragova emisija zrakoplova. I to možete vidjeti svakog jutra. Ja mislim da je to veliko pitanje osvještenosti tog problema. Jer zračni promet sve brže raste. I svi mi, političari, moramo razmišljati o tom pitanju, moramo razmišljati o svom zdravlju, o okolišu, o budućem životu, o životu svoje djece. Dakle, tu se ne radi samo o novcima, već o osviještenosti. Kako otići s ovog nakon 10-20 godina bez ikakvog rješenja. Potrebna su nam rješenja. Ne kažem da su sva rješenja odgovarajuća. Ali moram reći ovdje da su nam nužne promjene. Moramo biti osvješteniji glede onog što se događa gore, nad našim glavama. Možda oni koji žive u velikim gradovima svakog dana više nisu u stanju reagirati na ove stvari, ali ja vjerojatno reagiram zato što dolazim iz kraja koji nije do te mjere zagađen. Ali ne mogu se složiti s ovim mnogobrojnim kritikama. Želim reći da moramo iznaći najbolja rješenja i svatko od nas ima mogućnost dodati iznijeti svoje vlastite ideje i poboljšati ovaj prijedlog. No, ne možemo reći da nećemo ništa napraviti. Istovremeno moramo uzeti razmatranje nove tehnologije koje su potrebne. Jer ne možemo otići nakon 30 ili 40 godina i ostaviti stvari onakvima kakve jesu danas. Hvala. Hvala vam. Hvala kolegice, doista imate pravo. Kada se pogleda europski zračni promet, imamo trenutno 2000 letova na europskom zračnom prometu koji se odvijaju. Gospođa Korola još jednom tražila za riječ, izvolite. Da, hvala. Samo želim razjasniti ovo što ste najavili glede mojih e, gostiju. Oni su predstavnici radnika, radničkog sindikata e, željezne industrije i žao mi je što kolege to smatraju e, zabavnim, jer Industrija, čelična industrija u Finskoj je najbolje kakvoće kada se radi o kriterijima, o e, emisijama po proizvednoj toni i to je jako ozbiljno. mi izvozimo u biti zagađenje, a uvozimo nezaposlenost. Ne znam je li nešto bilo krivo, ali rekli ste zastupnici industrije čelika, njih sam pozdravio, ja isto tako imam takve osobe s kojima imam jako dobar kontakt, dolazim iz regije, iz kraja gdje imamo jako veliku industriju i mi smo u stalnom kontaktu, neobično je kada neki zastupnik nema kontakt sa njima i mi znamo koje je naše mišljenje, naš stav e, prema tome. Time ću sada predati riječ komisiji kako bi možda odgovorila na pitanja ili dati neka pojašnjenja. Prelazimo dakle natrag na normalni način rada. Hvala predsjedavajući i hvala uvaženim zastupnicima na ovoj bogatoj raspravi. Jasno je da smo mi u jako kompleksnoj političkoj situaciji, puno izazova i to zahtjeva mudrost i osjećaj odgovornosti svih dionika. Brzina će biti od ključnog značaja, potrebna nam je pravni temelj do kraja četvrtog mjeseca i tu je potrebno dakle e, konstruktivno sudjelovanje svih dionika u e, postupku suodlučivanja. Europska komisija je uvijek e, globalno djelovanje stavljala na čelo svojih e, svoje političke borbe i to ostaje ključni plan naših aktivnosti i u skladu s tim smo e, predložili stop the clock, dakle odgađanje prije nekoliko godina s obzirom da od tada smo aktivno pregovarali, razgovarali sa, sa trećim zemljama o njihovim percepcijama i na pokušavali smo naći konstruktivno rješenje, odnosno rješenja. Jedno od e, istaknutih e, rješenja jest, e, gled, od naših partnera iz trećih zemalja jeste pristup zračnog prostora i mi smo to odrazili u ovom prijedlogu koji je izrađen glede globalnog pristupa među, koji je iznesen u u tekstu Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo i to je za nas jako važna stvar. Međutim, slažem se s onim e, zastupnicima koji su rekli da izbjegavanje ili odgađanje ranog djelovanja e, je nešto što uopće nije dobro, to ne bi predstavljalo napredak, to bi bilo suprotno od napretka, jer ako se ne, napravi ništa u međuvremenu od danas do 2020. godine, kada će kada već raspolažemo sa sredstvima i mjerama, mi smo sa svojim prijedlogom, u svom prijedlogu ponudili mogućnosti da se djeluje na smislen način u zrakoplovnom sektoru i to je u skladu sa e, globalnim e, gospodarskim naporima što je bilo od ključnog značaja za Europsku uniju do sada. I što se tiče pitanja ekstrateritorijalnosti, umeđu vremenu mi smo osjetili da e, naši da je to prihvatljivo e, za nas i također to jamči nediskriminiranje. Dakle, svi prijevoznici koji koriste iste rute će biti e, njima će se pristupiti na isti način. Također nam se čini da smo učinili najbolje moguće kako bismo ispoštovali e, uredbu e, Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo jer vidite da postoje određene odredbe koje odražavaju e, stanje mišljenja u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo. Međutim, dobili smo određ, na uvid određene dijelove te uredbe ali kako bismo to primijenili potrebno je da dobijemo odobrenje e, onih nacija čiji e, prijevoznici posluju u Europi. Jer ako globalno poslujete, onda morate e, poštovati lokalna pravila, to je pitanje suverenosti. I čini mi se kada sagledamo određene amandmane koje je predložio Peter Lize, e, neki nisu uključeni u naš prijedlog jer to se odnosi na e, brzinu pristupa. Ako počnemo e, mijenjati neke temeljne stvari, onda to bi moglo zakomplicirati pospasu odlučivanja i onda, ćemo, smo, onda smo minimizirali promjene, a isto tako jamčili utjecaj na zaštitu okoliša ovih prijedloga. Slažem se potpunosti e, sa onim zastupnicima koji govore da ispunjavanje obveza e, je jako važno. 2012. godine kada smo stavili e, uveli odgađanje, 98% emisija je pokriveno i to se odnosi na ruske, na američke i druge e, prijevoznike, zrakoplovne prijevoznike i druge koji su sudjelovali u tim razgovorima na konstruktivan način. Biće jasno da politička volja ispunjavanja obveza glede političkih, e, glede ETS-a, da će, da je to ono što je posrijedi. Konačno želim zahvaliti izvjestitelju na podršci e, prijedlogu komisije. Mi smatramo da je to jako dobar način da se ide naprijed, koji je pravno i tehnički e, solidan, dobar i primjenjiv. I mi ćemo e, i dalje biti spremni na suradnju svim partnerima kako bismo e, zajamčili pravovremen postupak donošenja odluke i do kraja 30. travnja kada je rok. Hvala. Lijepo hvala. Peter Lize, izvjestiteljima riječa kako bi zaključio raspravu. Da, hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti svima koji su se slažu načelno s mojim pristupom. Neki su rekli da je šteta što se svi nisu složili s ovim prijedlogom. Ja sam već e, čuo da sam ja isuviše ambiciozan čovjek. Drugi nas optužuju da nismo dovoljno ambiciozni. Tako da mislim, nakon ove rasprave, da bismo se mogli složiti jednim srednjim, srednjim, putem, a taj srednji put čini mi se da sam ga iznio upravo. I to su potvrdili brojne intervencije koje su rekle prema kojima smo u nekoj sredini između dva, e, dvije krajnosti. E, to će vjerojatno iznervirati zelene, ali rečeno je da bismo mogli proširiti dakle europski zračni prostor ili držati se zakonodavnog teksta takvim, tako kakav postoji. Gled, kada je riječ o ovoj raspravi, ja se ne bih složio s tim. Mogli bismo pronaći argumente koji su za taj pristup. Ali čini mi se da je došlo u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo do minimalnog napora i napretka i čini mi se da bismo se trebali držati prijedloga Europske komisije, a ne dovesti, e, ne vratiti stare stare tekstove na snagu. Za sve one koji se slažu s tim, a moram vam priznati da me to donekle iritira jer smo upravo usvojili izvješće o e, mjerama in vitro. Dobro, ja se i dalje slažem s tim da, da ovo iznesemo na, e, stavimo na dnevni red plenarne sjednice, ali to će, to će doliti još više ulja na vatru. Dakle, ja predlažem da se dobro surađuje sa ostalim e, odborima, ali tražiti mandat e, nakon glasovanja 30. siječnja. Dakle, nekoliko intervencija me donekle iznenadilo. Čuli smo izraz e, we can live with it, dakle možemo mi to pretrpjeti. E, sve one rasprave koje sam vodio i u kojima sam sudjelovao, svugdje je rečeno da će doći do remećenja e, rada, e, odnosno remećenja konkurentnosti s velikom prednosti za europske e, aerodrome. Kad se kaže da su pristojbe male, naime, pristojbe o kojima mi govorimo do, do 2020. godine i tu se radi o puno manjem iznosu nego u slučaju backloadinga. Dakle, ili postoje neke pristojbe ili ne. Kad smo usvojili, usvojili odgađanje, ja sam dobio svakojake poruke od zrakoplovnih prijevoznika, e, kompanija koje su rekli da mi nismo neutralni kada je riječ o e, tržišnom natjecanju. No, ja sam objasnio da se mi zalažemo za odgađanje od godinu dana i želio bi da osnemo pri tome. Znamo da je e, naš zračni prostor rascijepljen, slažem se s Irskom. Strah nas je da nećemo da će, da će doći do još većeg rastipkanosti europskog zračnog prostora i to bi bila prava distorzija e, konkurentnosti. tu bi nastali problemi jer ukoliko svi zrakoplovni prijevoznici u Europi ukoliko nam se svi objasne da su svi oduševljeni tim sustavom odgađanja i da se tu uopće ne radi o iskrivljenju konkurentnosti, ja ću revidirati svoje stavove. Ali ako neki kažu taj stop je to što hoćemo, ali poslije kažu da se tu radi o iskrivljenju e, konkurentnosti, što da ja s tim radim? Mislim, složit će se da je to problemačna situacija. E sad, što se tiče pitanja Krisa Davisa i Martina Kenninga, što se tiče ispunjavanja e, obveznika obveza, pa u kada je riječ o stop the clocku, to je problematično jer postoje zrakoplovni prijevoznici koji neće e, naplaćivati e, pristojbe indijskim ili kineskim e, tvrtkama i koje ne igraju po pravilima. Dakle, ja sam rekao, ne možemo i dalje nastavljati i razgovarati o tome ukoliko države članice ne počnu poštovati dogovor jer do tada ne možemo govoriti o europskom zakonodavstvu. Komisija je to rekla, većina zrakoplovnih kompanija e, ne igra po pravilima, neke to čak e, rade namjerno ili proizvoljno za preko e, za, za prekontinentalne letove, to se radi na proizvoljnom osnovu i isključivo onda kada ih to ne košta. Dakle, ne možemo samo optuža, optužiti zrakoplovne tvrtke. Što se tiče SAD-a, njima ne prostavlja nikakav problem, e, njihov zračni prostor, e, oni su to i podržali na Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo i u ostalom bilo bi absurdno kada bi SAD, dakle vi naravno znate da je američki zračni prostor e, nešto što je apsolutno apsolutna svetinja, oni tamo mogu raditi što god hoće i nikome ne polažu račune i Amerikanci bi nam treba, e, kažu da bi to trebalo vrijediti za cijeli svijet, ne samo na, za Amerikance i Europljane. Dakle, u biti to nas veže e, za njih i to je jedan izazov koji bismo trebali e, riješiti zajedno, pokušati barem. I kao u, svakom slučaju, u slučaju svakog zakonodavnog prijedloga u Europi postoji problem primjene i to je problem koji, s kojim se suočavamo svugdje. E, I ja imam čeličane u svojoj izbornoj jedinici i poznajem članove upravnog odbora. E, zamislite da imate supermodernu čeličanu, to je slučaj sa Finskom, u Njemačkoj e, u većini slučajeva je to tako. E, postoji jedna europska e, uredba koja je usvojena, koja, se uopće, koja nije ni povezana sa klimatskim promjenama i koju moramo poštovati bili i Njemci, Finci ili drugi. Dakle, u Finskoj i Njemačkoj u redu, ali je to malo još kaska. Ali Kinezi će nam reći da, evo ga, mi ćemo kupiti italijansku i francusku čelčanu, ali se ne slažemo s tim pravilima. Ukoliko nam vi to nametnete u Italiji ili u Francuskoj, onda će doći do odmazde odnosno reperkusija. Što da mi kažemo svojim e, glasačima? Pa ne možemo pristati na to da nam Kina zabranjuje da određujemo pravila u Europi. Ono što Europska komisija nudi ne primjenjuje se u Kini. To se odnosi samo na poljetanje i slijetanje u Europi. Zar ćete dopustiti Kini da nam to e, zabrani? Pa to ima ogromne posljedice. Martin Keller i Chris Davis i svi drugi mogu e, biti ugroženi zbog toga, e, ukoliko bude toliko jednostavno kinezima da određuju pravila u Europi, mislim, svi ćemo mi spaštati e, zbog toga, ukoliko se niko tome ne, ne suprostavi. Dakle, kao što rekoh, radi se o primjeni poljoprivredne i kao svakom, zakonodavnom prijedlogu moramo savjetovati sa su vijeće, ne mi, nego vijeće je ovdje 2008. E, unijelo jedan element koji dolazi iz vijeća, dakle ne od parlamenta, ne od Europske komisije. Dakle, ako zrakoplovne tvrtke odbiju sudjelovati u sustavu ETS, država članica ima mogućnost, i to je vijeće nametnulo, država članica ima mogućnost zabraniti poljetanja ili slijetanja. Istina da se puno maše nekim raznoraznim prijetnjama, ali pazite, ima toliko tih prijetnji da se čini da se više ništa ne može raditi. Ali to je uklesan u kamen. Nadam se da nećemo morati ići tako daleko, ali moramo uvidjeti da države članice imaju odgovornosti. Tu postoji jedna slabost, naravno nema tu jasnih obveza prema kojima e, te, ti iznosi pristojbi moraju biti namijenjeni zaštiti klim, protiv, e, borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, to je nešto što se može uraditi, ali nije nužno. I ako je problem toliko realan, kao što se kaže, onda treba tražiti od država članica da e, uzmu 10% iz svojih državnih proračuna za, za tu borbu. I mislim da bi se ti problemi onda na taj način vrlo lako i vrlo brzo riješili. Ali da, ovdje e, se dotičemo jednog načela, države članice imaju problem, načelni problem sa e, namjenom tih e, sredstava. E, ali to je nešto što moramo prevazići, jer ćemo i dalje imati probleme koje će stalno ponavljati. Parlament je to zahtijevao i zahtijevao već dovoljno dugo vremena, ne možemo stalno odbacivati e, takve mjere i pristati da nam, da, nam se nameću neki kompromisi. Hvala Petre Lize. Rok za podnošenje amandmana je 19. prosinac. 19. prosinac u 12 sati. Sa amandmanima ćemo ovdje u našem odboru glasovati 23. januara. A je a plenarna sjednica je predviđena u travnju što se tiče glasovanja. S time smo završili s ovom točkom dnevnog reda i slijedi nam točka dnevnog reda broj 23. To je razmjena gledišta sa predstavnicima EPSE što se tiče sigurnosti korištenja umjetnog sladila aspartama u prehrani ljudi. Kao prvo predajem riječ predstavnicima Europske agencije za sigurnost hrane, a zatim ćemo prikupiti govornike. Kolege. U redu, oni koji žele sudjelovati u ovoj razmjeni, srdečno su pozvani da ostanu, a inače bismo mogli kratko pričekati. So, ich glaube, jetzt können Sie starten. U redu, mislim da možete sada početi. Uh, uh, uh, Dobar dan. Danas sam ovdje sa nekoliko kolega koji imaju tehničko znanje o temi o kojoj razgovaramo. Ako vam je, ako se slažete, predlažem da uh, svatko nas u otprilike 3 do 5 minuta predstavi temu. Ako vam je to u redu. Najprije želim reći da je to prvi zaslađivač koji je bio E, dakle ponovno podvrgnuta analizi i načelo ponovne procjene zaslađivača je da se prikupljaju sve, svi podaci od strane EFSE. Mehanizmi koji su korišteni za prikupljanje informacija, dakle bili su e, poziv E, dakle javnim tijelima, te mi smo napravili naše studije i naše istraživanja. Imali smo radnu skupinu, panel koji je radio na tome i podaci koje smo dobili su bili primjereni za toksikološku procjenu te e, procjenu izloženosti. I još zadnja rečenica, nakon toga ću riječ dati svojom kolegi doktoru Kasu. E, održali smo javnu raspravu i dobili smo jako puno komentara i ovom prilikom želimo zahvaliti svima koji su nam poslali korisne podatke kroz javnu raspravu i to nam je se poslužilo u pripremi našeg e, mišljenja. Sada bih predao riječ mojom kolegi, doktoru Kasu. On će vam obrazložiti ključna znanstvena saznanja. Hvala vam. Prva točka koju bih htio e, reći je kemijska struktura aspartama. Aspartam je vrlo jednostavna molekula. Dakle, ima dvije glavne e, strukture, to su bjelančevine. Dakle, to su kiseline, dvije vrste kiselina. Ako se apartman kemijski modificira, onda, dakle, dobiva slatki okus. Zatim, dakle, kad se aspartam razgrađuje, onda se razgrađuje na te tri elemente i ostaju tu dvije glavne kiseline i tek kiselina kao bilo koja aminokiselina ulazi u naš probavni sustav, bilo što što smo pojeli za doručak, isto se događa s tim. Šta je s metanolom? Metanol se ispušta iz aspartama i isto ta i isto zapravo e, se događa s metanolom kojeg ispuštaju, kojeg to dobivamo iz voća i povrća i ulazi u dakle opći, e, opću cirkulaciju. Metanol se proizvodi prirodno u našem tijelu zato što je potreban za čitav niz ključnih kemijskih reakcija u našem tijelu i u našim organima. Nemam puno vremena i ne mogu vam sada detaljno prikazati rezultate znanstvene E, mm, postupke, tako da ću se e, koncentrirati samo na razvojne toksičnosti. I tu dolazim do prvog pitanja. Da li aspartam izaziva tumor? Imamo jako puno studija koje je provela industrija, ali i nacionalni toksikološki program SAD-a u proteklih četiri desetljeća. Nijedno od tih studija nije pokazala dokaze da je aspartam e, stvara tumor. Isto tako znamo da Europski institut provodi e, studije e, koji su prema kojima je utvrđeno da e, aspartam stvara tumore kod štakora. E, no, EFSA je vidjela podatke koji dokazuju da, je, da su zapravo te životinje bile lošijeg zdravlja. Nekoliko studija o tumoru kojeg je provela jedna druga europska institucija, te patolozi iz e, nacionalnog toksikološkog programa SAD-a i ti su nalazi otkrili da ozljede koje se događaju, upalne ozljede koje se događaju, tumori koji su opisani u tim studijama različite vrste tumora su prethodno analizirani od strane EFSE 2006. i 2009. i nisu pronašli nikakvi, e, pronađeni nikakvi dokazi dakle da aspartam stvara tumore. Stoga doista ne, pozde, ne postoje nikakvi dokazi da aspartam stvara rak. Drugo pitanje koje se odnosi na aspartam i trudnoću. U ranom e, fazu trudnih štakora pokazano je da e, su štankori izgubili na e, težini i da je bilo do nastanka malformacija. No u isto vrijeme e, bilo je tu toksičnosti zato što su trudni zečevi prestali jesti i izgubili su težinu i došlo je do pobačaja. Ključni nalazi da u nekoliko studija aspartam je testiran zajedno sa svojim metabolitima. I otkriveno je da feni, fenilananin stvara iste učinke e, kod trudnih zečeva kao i aspartam. Tako da hipoteza da učinak aspartama kod trudnih zečeva zapravo stvara aminokiselina fenilananin. I to ima smisla zato što fenilananin je zapravo malo toksična aminokiselina i to zapravo izazva nasljednu metaboličku bolest fenilketonuriju. I zbog toga je fenilalanin štetan i ako se jako puno tog spoja prikupi u krvi, moguće je dakle stvoriti, moguće je izazvati bolest fenilketonuriju. Postoji jako puno podataka o toj bolesti i o toksi, toksičnosti fenilananina kod ljudi. I isto tako postoje jasne smjernice diljem svijeta koje savjetuju e, koje su odgovarajuće razine fenilananina u krvi. Panel je također učinio dakle jedno modeliranje kako bi se vidjelo koliko fenilananina ulazi u krv iz konzumacije aspartama i rezultati dakle su pokazali da je to dakle 40 mg po kilogramu težine u jednom danu, dakle da ta razina neće povećati razinu fenilananina u krvi koja bi bila e, opasna. Dakle, mogli biste to koristiti svaki sat zapravo tu količinu, još uvijek ne biste došli do razine fenilananina u krvi koja bi bila opasna. Tako da što se tiče zaključaka, prva je, aspartam ne stvara rak, niti ne predstavlja rizik e, za razvoj fetusa ako se uzima dakle tih 40 mg po kilogramu težine. Što se tiče toksičnosti, panel je utvrdio da je aspartam siguran za ljudsku upotrebu i da ne treba revidirati prihvatljiv dnevni unos od 40 mg po kilogramu težine. I dakle to je nalaz EFSE. I još bih vam htio postaviti pitanje. Trebali bismo biti iznenađeni da nema sigurnosnih bojazni koje se odnose na aspartam? I odgovor je ne. A odgovor je ne, zato što aspartam sam po sebi ne stvara štetu. On se razgrađuje na fenalinanin, aspartsku kiselinu i metanol. Dakle, to su tri proizvoda. Procjena izloženosti je pokazala da doprinos fenilananinu, aspartske kiseline i metanola, ako su korišteni u većim razinama, to je sve odgovorno tek za najviše 10% normalnih metabolita iz prehrane. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam. mene započnemo raspravu. Ići ćemo pre, sukladno popisu, mnogi kolege nisu prisutni. Petra Lize, Lina McEwen, gospođa Lepaž. U redu. Kao pa evo, Petra Lize, Petra Lize ne želi, dakle Lina McEwen. Linda, izvoli. Hvala, imam samo jedno pitanje. Gospođa Roth-Berend je morala otići pa je mene zamolila da postavim pitanje. Zanimaju je sukobi interesa dionika koji su bili uključeni u tu studiju proteklih pet godina. Može li nam netko reći da li je netko tih dionika radio za industriju zaslađivača? Euh, merci, euh, merci, monsieur le président. Hvala, predsjedniče. Ova stvar eh, koja se odnosi na EFSU i Aspartam je dosije koji se vraća nakon brojnih eh, dogodovština. Jer da je Aspartam trebao ponovo biti evaluiran nakon 2020. godine nakon eh, inzistiranja određenog broja zastupnika u Europskom parlamentu koji su pokazali i dokazali da studije koje su korištene da se stavi E, na tržište, e, tada je EFSA rekla da nije posjedovala te studije i onda se dakle sa 2020. Spust, vratilo, vratio taj rok e, na 2012. godinu. U siječu nam je prva studija predočena i tu je bilo puno osporavanja, osobito od znanstvenih krugova, u znanstvenika iz Italije i Danske, koji su u svojim studijama pokazali utjecaj aspartama na fetuse i trudnice. Osim toga, u tom dokumentu je ukazano da su određeni dijelovi samo e, copy-past e, izvješća koje je radio, radila grupa Copy koja je radila za proizvođača e, Aspartama Džimuto i 76 redova je preuzeto doslovno, dakle to je dosta originalan način da se radi Dakle, želim najprije zahvaliti i čestitati EFSI što su odgovorili na e, komentare i opaske u ovom savjetodavnom razdoblju. E, doduše, određeni odgovori su dosta nezadovoljavajući. I, e, ipak, postoji problem koji nije malen, jer EFSA primjenjuje e, sustav dvostrukih mjerila. 66 studija pokazuje da je aspartam siguran, a što se F se tiče, 53 su pouzdane, 13 nije pouzdano. Veliki broj analiza pokazuje da aspartam e, ima, izaziva problema i nijedna nije, se ne smatra e, pouzdanom. Dobro, ja mogu se složiti da štakor ima neke bolesti, da ovo, da ono, ali ne mogu se složiti s tim kako baš sve one analize koje e, se slažu s tim da je to pouzdan e, proizvod, da se uzme u razmatranja, sve one druge koje smatraju da nije pouzdan, ne. Ista situacija je bila s bisfenolom A, isti postupak je primijenjen. Dakle, ne može se takav pristup prihvatiti. Tim prije što je temelj one, e, onog dnevnog dopuštenog unosa ne počiva na izvješćima iz 73. 74. godine koje su proizveli dionici industrije. Ti, to nikada nije objavljeno u e, znanstvenim časopisima, dakle to nikada nisu kolege znanstvenici e, analizirali, a tako bi trebalo biti po pravilu i to nije slučaj sa aspartamom I tu isto tako u izvješću koje nam je danas predstavljeno, većina analiza nisu objavljene. Dakle, znanstvena zajednica koja se ne slaže e, sa korištenjem aspartama nema uopće dostupa tim e, tekstovima analizima. I isto tako bih želio znati kako, na temelju čega su neke analize odbačene, a druge ne. Jer ne možemo prihvatiti to da nijedna e, analiza koja nije bila za Aspartam, da nije uzeta u razmatranje. I kako E, su uopće korištene e, studije koje su financirali, e, koje je financirala industrija. Također bi želio znati da li studije koje je objavio laboratorij Haslington i čija je kakvoća predstavljen e, rečena kao e, neprihvatljivom i tu su e, i to je Food and Drugs Administration objavila još 77. Dakle, da li se to još koristi kao referentni tekst i, norma? Eto, predsjedniče, to je ono što sam htjela reći. Jako sam sumnjičava što se tiče ove ponovne analize koju je provela EFSA i postavljam si ista pitanja kao i kolegica Berendt. Hvala Corinne Lepage. Gospođa Liotard je sljedeći govor. Ja, dank u wel. Uh, ik sluit me ook aan bij de twee vorige sprekers. Velika hvala. Ja se također slažem s dvije kolegice koje se javile za riječ. Kada je riječ o ponovnoj analizi 2012. godine jedan od znanstvenika iz EFSA je rekao da ne postoji apsolutno nikakav problem, nikakva sumnja moguća, a evo ovog mjeseca e, su objavljeni rezultati nakon e, evaluacije e, aspartama, nakon godinu dana. Dakle, ovdje se ne radi o novoj studiji, već o revaluaciji starih studija i prema tim poukama i zaključcima, Aspartam je e, bezopasan prema e, industriji, ali neki istraživači ipak ne slaže s time. Ja bih htjela znati kako se može objasniti da kad ima 55 studija koje se ne slažu s nečim i koje su dobro analizirale stvar, kako su sve te studije odbačene jer su nepouzdane. Dakle, ništa od, nijedna od tih 55 studija nije utemeljena ni na čemu, pa to je apsolutno nevjerojatno. I još nešto drugo je nevjerojatno postoje e, prehrambene institucije u državama članicama i koje to uzimaju e, koje smatraju da su to ozbiljne utemeljene stvari. Dakle, da li i ta e, državna tijela se smatraju neozbiljnim? Volio bih to sve znati. I postoje neke studije u kojima postoji veliki broj greški. Naprimjer, FC je iznesena tvrdnja koja se E, koja je utemljena na krivim brojkama i netočnim činjenicama iz određenih studija, a koje su korištene kao, e, kao argumenti na kojima su temeljeni stavovi EFSA. EFSA je bila informirana o tome svemu i kako onda, poslije svega toga, te studije su prihvaćene i uzete u obzir kako, kako nisu bili kritični prema takvim studijama. Smatram da je postupak e, koji je EFSA primijenila da je izazvao dvostruka, da, su tu dvostruka dvojna mjerila. Ne može se tako postupati i doći do zaključka da je aspartam bezopasan. S takvim postupcima ja uopće nisam umjerena, određeni broj mojih kolega također i smatram da ni potrošači nisu umireni i mislim da to nije u interesu EFSA niti našeg ovdje rada. Hvala. Molim vas da se ograničite na minutu i 30, izvolite. Nisam čula je. Predsjedniče, dragi kolege, ovdje je posrijedi pravi skandal. Moramo to, nažalost, priznati, a to e, je Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda stvorila. To je nešto što je neprihvatljivo. I to kažem predstavnicima komisije i EFSE koji su ovdje. Dakle, prema mišljenju, mišljenje EFSE predstavlja velike, sadrži velike deontološke propuste što se tiče analize ekspertize i to treba glasno i jasno reći. Mi, europski zastupnici, Imamo brojne zamjerke koje vam možemo iznijeti, to je rečeno, ali treba ponoviti. Nedavne znanstvene studije ignorirane, zasnovano na e, zaključcima koji nisu objavljeni e, u znanstvenim e, tekstovima, stavci koji su direktno preuzeti iz zaključaka predsjednika industrije i kao što je kolegica Dagmar Rodberent navela, tu je pitanje sukoba interesa. Dakle, tu je u pitanju pravi skandal. Ja neću ponavljati i ponovno objašnjavati ono što su kolege e, vrsno rekli, bilo da se radi o gospođi Liotar ili gospođi Lopaž, ali ipak tu imamo pet činjenica dokazanih koje ukazuju na to da je nemoguće da danas u svijetu u kojem europljani strahuju napose kada se radi o, o, prehrambenim prevarama koje su nedavno, koje se nedavno dogodile. Dakle, ta sigurnost prehrambenih proizvoda mora biti na vrhu prioriteta nadležnih institucija kako bi se zaštitili naših sugrađani. Međutim, sukobi interesa i studije koje u biti sastavljaju industrijalci koji nemaju nikakvih skrupula, puna mi je kapa toga. To sam htio reći, predsjedniče. Hvala vam, gospođa Lajuzo i zatim gospođa girling Na minutu i 30 vas molim. Eh, muchas gracias. Puno hvala. Ja također želim zahvaliti EFSI i njezinim predstavnicima na ovom izlaganju i htjela bih da malo e, govorimo o dvije ideje aspartama, a ne o aspartamu u generalno. Vjerujem da su ove studije sve učinjene i znam da svaki toksikolog zna da problem ne leži u aktivnim e, principima, već nego o topljenju u vodi. Mm, Tako da očito je da ovdje govorimo o konfliktu interesa, ali kada su izašle te studije govorilo se i o sukobu interesa, a ne samo o tome, već o interesu proizvođača drugih e, zamjenskih sredstava koji su bili skuplji od aspartama. Vjerujem u EFSU, vjerujem da znanstvenici, da su znanstvenici iskreni i ako nećemo vjerovati EFSI, onda ćemo je morati i ukinuti. Želim znati s kakvim dozama su učinjene probe, dakle i one koje govore za i one koje govore protiv aspartama, da se izrazim tako kolokvijalno, zato što problem je u dozi. Ako su provedene studije sa 40 e, mg po kilogrami, dakle, želim znati koje su to doze bile koje su pokazale e, neštetnima. Hvala vam. Julie Gerling. Minuta i 30. Hvala vam. Ovo je očit slučaj dvostrukih standarda, što nije ništa neuobičajeno. No, ako želite znati nešto o interesima članova panela, evo ja sam to sad napravila u ovih desetak minuta, dakle imamo, eh, ako imate pitanje o nekome od nas, imate, o nekome od njih i imate neki problem o njihovom sukobu interesa, to možete učiniti, napraviti istragu prije nego što jednostavno izbacite takve primjedbe, općenite primjedbe. Stvarno nije profesionalno. Ako imate s tim problema, onda recite koji to je problem ali ovako općenito dati izjave, pa potražite prije nego što nešto kažete. Tako da mislim da je to stvarno ispod dostojanstva ovog odbora, ovako ponašanje. I još bih htjela nešto reći o notinoidima i kritizirala sam EFSU što nije e, napravila studije o tim elementima. Izgleda da ljudima odgovara biti parcijalan. Ako je to nešto s čime imate problem i ako ne volite aspartam, onda i samo zbog toga želite kritizirati EFSU, I dakle, samo izreći ovakve primjedbe na temelju nikakvih dokaza i istrage, to je doista skandalozno. E, ovdje smo danas čuli ponovnu analizu dokaza i studija. I jučer ste rekli e, da se čudite što podržavam EFSU već na jednom drugom pitanju, a evo sada opet. I istina je da sam u ovom odboru vrlo često kritizirala EFSU i stvarno nije stvar u tome da bavim određene industrije ili sektore, već jednostavno sagledavam stvari sa različitih strana. A, a ovdje doista nisam čula razuman pogled na tu temu. Zahvaljujem EFSI na ovom poslu i moje pitanje je, ovo je prva, prva analiza, kada možemo očekivati ostatak tih analiza i koliko ih uopće ima. Hvala što ste pridržavali minute i 30. Gospođa Zomer na minute i 30 također. Hvala, ja se želim priključiti dvijema govornicima koji su govorili sve mene. Ja zahvaljujem agenciji EFSA na njihovom radu i onima koji dovode u pitanje to, koji to čak uzvisuju na razinu skandala, uputiti na to da ovaj rezultat ne znači da nije sve krivo što vi politički ne želite vidjeti. Dakle, znanost je sada pokazala da su vaše tvrdnje, vaše strahovanja netočna i sada vam to ne odgovara i zato želite skandalizirati ovaj znanstveni rezultat. Judy Grelling ima u potpunosti pravo. To je nedostojno našeg odbora. Uvijek iznova dovoditi u pitanje rad EFSE. Naravno, mogu se postavljati dodatna pitanja, mogu se postavljati pitanja vezanih uz znanstvenu metodu ili, u ili vezanih uz primjenu znanstvene metode. No uvijek iznova kada nam to politički ne odgovara, bilo da se radi o genetski modificiranim organizmima ili sada o aspartamu, sutra nečemu drugom, se dovodi u pitanje EFSA i Navodi se da je ona potkupljena od strane industrije, da se industrija na neki način tu uvukla i mislim da je to stvarno nevjerojatno. Kada bi svatko to sada ozbiljno pogleda, ovdje postoji isto tako unutar Europskog parlamenta skupine koje su sponzorirane, koje isto tako financira industrija, a zato što je to politički prihvatljivo, se to tolerira. Ja mislim da bismo to trebali povjeriti. Dakle, doista ovdje mjerimo sa dvostrukim mjerilima i upravo sada ponovno e, dovode u pitanje oni koji rado putem e, različitih međuskupina prihvaćaju financiranje od strane industrije. Ja zahvaljujem EFSI, mislim da što se tiče aspartama u prehrambenim proizvodima, da ne trebamo se brinuti i doza je ona koja je otrovna, to je točno, no u onim dozama u kojima se ona on nalazi u hrani e, je aspartam dopušten i Mislim da bismo se s time trebali pomiriti. Hvala i vama na tome što ste se pridržavali na minutu i pol. Kao što je zadnji govornik, izvolite. mentioned cancer, Spomenuli ste rak, spomenuli ste studije na fetusima, no što mislite o e, disruptivnim učincima na hormone? Naprimjer na e, razine terosina što, koji je vaš stav o tome? Došli ste do uh, zaključka da je aspartam potpuno siguran, ali je li više ili manje siguran od ostalih alternativnih zaslađivača? Hvala vam. I slažem se sa svima onima koji su postavili pitanje o sukobu interesa. Ako se sjetimo kako je to prvi puta prošlo. Hvala vam i sada u nastavku EFSA, ako je moguće ograničiti se e, na par minuta kako bismo imali 10 minuta za sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, molim vas ograničite se na 5 minuta kako bismo u 20 mogli početi na sljedeću točku dnevnog reda. Izvolite. Uh, thank you, Chair. Um, I'll, uh, give very general... Hvala, ja ću dati vrlo općenite komentare, a onda će mi kolega možda željeti pomoći s detaljima. Prvo, nekoliko riječi o sukobu interesa. Revizorski sud je proveo reviziju pravila EFSA iz 2007. i ustvrdio da su EFSA i EMA najbolje, imaju najbolje rezultate kad govorimo o sukobu interesa. Revizorski sud je dao niz preporuka koje smo onda implementirali u novim pravilima iz 2012. koji su naravno utjecali na rad e, panela i ostalih radnih skupina i još bih htio reći da je nedavno Europski pravobranitelj izdao izvješće o jednom slučaju i dakle certificirao je da EFSA doista slijedi svoje postupke. Imamo dakle i uspostavljen sustav kojim se verificiraju postupci i naravno radit ćemo na njegovom jačanju. Vi ste sudjelovali na nedavnoj konferenciji koju je organizirala, EMA i preporuke koje su tamo dane se potpuno provode. Još mogu reći da bi EFSA trebala možda i imati rok dulji od pet godina. Mi, naravno mi ćemo imati, nemamo ništa protiv toga, ali zašto bismo mi trebali imati pet godina, neki drugi deset doma, godina. Ako nam dakle se daju preporuke, mi ćemo ih odmah provoditi. Ako postoje specifična pitanja koja se odnose na Dakle, pitanje gospođe McEvan, samo kratko. Gospođa Hepner, moja kolegica će vam to komentirati. Hvala, imali ste pitanje o interesima stručnjaka i industrije, te kako je to povezano. Da, naravno, svi su tu interesi objavljeni u godišnjoj izjavi. E, to je ta izjava javna. Stručnjaci daju tu izjavu i EFSA onda procjenjuje te interese ne samo za članove panela i radnih skupina, mm, i to ne samo prema pravilima iz 2007. već smo ih ponovno revidirali prema pravilima iz 2012. A, dakle, rezultat je bio da E, ti stručnjaci nisu sudjelovali u znanstvenim postupcima ili su odustali od svojih interesa. Tako da, ako postavljate pitanje postoje li veze sa industrijom zaslađivača, mogu vam sada reći da jedan od e, članova je bio u odboru za cijene za mlade znanstvenike od Ađomoto i on je jedan od najvećih proizvođača aspartama. 2009. prije nego što smo uopće počeli raditi na Spartamu u uh, i skupini koja je krenula u siječnju 2012. Ti su stručnjaci bili na uh, konferencijama koje je sponzorirala Coca-Cola i davao je predavanje o zaslađivačima 2009. i to je bilo davno prije nego što je počeo rad na Aspartamu. Ako imamo još jednu minutu o industriji i podacima, točno je da u tim reguliranim područjima dosije uglavnom slaže industrija. I industrija je i u ovom slučaju doprinjela, dakle u ovom slučaju slagali smo dakle dosta informacije koje su bile jako bitne za nas. Ako želimo drugačiji sustav, to je s nama u redu, ali to je sustav koji je uspostavljen a činjenica da ćemo preferirati jednu industriju e, pred drugom, to nije moguće zato što kriteriji su jasno opisani u našim pravilnicima i ono što je nama bitno su standardi kvalitete koje smo isto tako iznijeli u našim studijama. Još bih htio reći da na početku smo dobili čitav niz studija, tako da svi oni elementi koji nisu naglašeni u prezentaciji, oni su također pokriveni i vrlo jasno objašnjeni u izvješću. I konačno, ako želite još tehničkih podataka, može to vam predstaviti moj kolega eto, u jednoj minuti ako želite. Eh, eine Da, jednu minutu, izvolite. thank you. Thank you very much, Mr. Hvala vam. Što se tiče kriterija za studije, eh, koristili smo vrlo transparentne kriterije i oni su vrlo jasno objašnjeni eh, u dakle, objavi o aspartamu. Tako da imali smo jako stroge kriterije kako smo pretraživali literaturu, zatim kriterije o e, izvlačenju i tumačenju podataka i to je sve vrlo detaljno objašnjeno u mišljenju. I svaka studija koja se spominje u mišljenju, dakle da li ima pozitivne ili negativne ishode, u potpunosti je opisana i koristili smo međunarodne znanstvene standarde za, te, za ta obratlaganja. još bih htio reći da kriteriji koji su korišteni su isti. Dakle, ako se pokazuju zdravstveni učinci aspartama ili se pokazuje da tih učinaka nema. Dakle, uvijek su korišteni isti kriteriji. I da, sagledali smo sve, dakle, učinke, endokrine učinke za e, aspartam, učinke fenilanalina i povišene razine u krvi no to se ne razlikuje u promjenama aminokiselina. Hvala vam. Hvala vam. Nažalost, nismo dobili odgovore na sva pitanja. No, morat ćemo se pomiriti s tim, zato što imamo sada još jednu dodatnu točku dnevnog reda, to je točka dnevnog reda broj 24. Tu se odmah započinje rasprava sa Karl Schlüterom. Ili prvo komisija? U redu prvo komisija. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Um, Hvala. Hvala vam što ste mi omogućili dakle, da objasnim uh, ovo pitanje podrijetla ili mjesta podrijetla. Također smo poslali uh, pismo povjereniku Čovsu, gospodinu Boru, gdje objašnjavamo da imamo na raspolaganju ograničeno vrijeme uh, da dakle, analiziramo prijedlog ovog teksta. Prijedlog teksta je učitan 26. 11. glasovano je 5. 11. i uviđam da je, priznam da je to mali kratak rok bio i e, do toga je došlo zbog nesret, žalostnog e, administrativnog e, problema i određivanja roka koji je bio 13. prosinac 2013. godine. Sada prelazimo na srž predsjedniče. Dakle, priprema ove e, provedbene uredbe, e, njoj je prethodila studija koja je javno raspoloživa. U drugoj fazi komisija je također imala studiju učinka e, gdje su analizirane različite, različite opcije. I ispostavilo se da većina prednosti je išla na u prvu opciju i države članice su zadržale kriterij geografske geografski kriterij i e, da je bilo jednostavnije odrediti mjesto podrijetla nego što je to u slučaju e, govedine. Imali smo raspravu s tehničarim e, stručnjacima koji su bili jako dobro studiju radili i vidjeli smo kako inkorporirati sve prijedloge koji su nam omogućili da pomognemo, da, da poboljšamo taj prijedlog e, teksta i glavni elementi ovog novog prijedloga su sljedeći. Mi mislimo da to e, nudi e, nova i homogena pravila za cijelu Europsku uniju. Tu su sljedivost, nužna sljedivost za provjeru i ustanovljavanje podrijetla. Isto tako utvrđa E, tu se također ustanovljuje mjesto uzgoja i klanja. Isto tako minimalni rok za svaki, za svaku vrstu za e, potreban, potrebno minimalno razdoblje uzgoja i stara se također i zato da je i e, životinja provela dovoljno vremena u određenoj u određenom području. E sad, indikacije o uzgoju i o klanju i o podrijetlu e, možemo Sve to je e, sve to pruža mogućnost dakle za proizvođače da ponude e, nužne informacije o e, podrijetlu dok je to u skladu sa primijenjenim pravilima i dakle do sad biti na kraju ovog postupka rasprave s državama članicama petog studenog E, velika većina je za e, ovu odluku i znamo da predstavnici potrošača i država članica pozdravljaju ovo novo pravilo i odluka o ovom pravilu je, e, odnosno rezultat ovaj, ovog teksta je dobar kompromis koji će pomoći potrošačima da donose dobro upućene odluke. No, naravno, s obzirom na rok koji nam je nametnut, mi smo imali samo tjedan dana, nešto više od tjedan dana između predavanja e, ovog teksta vama i glasovanja i to je šteta što je do takve situacije došlo i nadam se da će to moći biti izbjegnuto u budućnosti. Hvala na pozornosti. Hvala vam. Kao je govornik odmah nakon idućeg. Nakon Nate Zomer. Ja se također nipošto ne slažem sa ovim užurbanim postupkom. Ovo je ipak važna tema s kojim smo se vrlo detaljno bavili, još uvijek se njime bavimo. To je vrlo kontroverzno pitanje također i ovdje nas se stavlja na neki način pred gotov čin. I po mom mišljenju tu se e, pokušava prevaliti Europski parlament. Ja bi isto tako htjela znati što je sa troškovima ove cijele priče ili možda sam nešto propustila. Ono što je komisija predložila je vrlo složeno i mislim da to nije provedivo u praksi. Rado bih nešto čula o tome, no možda sam i propustila čuti nešto, neku informaciju protiv nekoliko mjeseci, to doduše mogu teško zamisliti, ali moram reći da sam dosta ogorčena s onim što je napravila komisija. Gospodin Šliter? Uh, Potpuno je jasno da kad smo o tome glasali da smo isto tako razmišljali na tržište uh, govedine kad smo imali dakle govedinu koja je rođena, uzgojena i zaklana, a sada spožurujete postupak kako mi ne bismo imali vremena reagirati. I to nije u redu. Shvaćam da ste pod vremenskim pritiskom, ali Mislim da ne možete se na taj način ponašati. Sada tvrdite da potrošačke organizacije su zadovoljne tim. Ali koja je to zadovoljna? Dakle, da ima dva mjesta, a ne tri. Koji, koja organizacija preferira tri, dva mjesta nego tri? I kada ste radili procjenu učinka, isto tako ste e, rekli da će biti nerealne e, porasti cijena i unatoč tom scenariju Većina zemalja članica je htjela ići u smjeru da ima tri mjesta, ne dva. Naravno možete reći da imamo kvalificiranu većinu, da zato što žele nešto, nešto je bolje od ništa, ali mi želimo imati e, priliku za raspravu, za prijedlog e, i predlagati tri mjesta, a vi to niste predložili i zato smo jako uzrojani da nismo uopće imali priliku reagirati. A u cijelom postupku je bilo jasno da mi govorimo o tri mjesta, a komisija je isto tako predložila e, smanjeno vrijeme prijevoza u direktivi o prijevozu i tu smo isto tako imali potrošače kojima je smetalo da se životinje prevoze dugo, kroz dugo vrijeme. Ako nemate dakle rođene i uzgojene, onda biste, bi vam nedostojao taj dugački prijevoz. Tako da ovo nije u redu i molim vas da se vratite kući i napravite ponovnu zadaću. Linda McKellen. Hvala vam, govorim u ime jednog od, jedne od e, suautorica. Eto, kolega je upravo postavio pitanje zašto samo dva za, kad već za govedinu imamo tri mjesta. Znam da SAD su uveli označavanje e, zemlje podrijetla za dakle govedinu i e, perad. I meni to nema smisla, jer ako imate takve rupe, one će se iskorištavati. Dakle, imamo probleme za koje svi znamo. Dakle, zaključno postupanje s mesom. Zašto ne bismo jednom to napravili jasno, da bude svima jasno. I sad ako možete reći, ako tvrtke to ne mogu učiniti, pa kako onda britanski supermarketi, e, supermarketi sada označavaju svoje mesne proizvode? Oni to već sada čine zato što to potrošači traže od njih. Ne možete reći ne može se označavati mljeveno meso. Kako ne može? Moguće je i događa se. Tako da molim vas da se to jednostavno bar jednom učini kako treba. Hvala gospođo Zomer. Htjela bih intervenirati. Kolege su rekli nešto netočno. Dio manjina Europskog parlamenta je zatražila da imamo tri razine označavanja zemlje podrijekla u uredbi. To nije bilo moguće. Zatim smo dali zahtjev da se Europska komisija e, povjeri zadaća da provjeri to i načelno nije tako da ova trostruka da ovo trostruko označavanje treba, je trebalo uvesti. To nije bilo tako. Ja moram uvijek iznova sada govoriti u komisiji. To nije od velikog interesa za potrošača znati gdje je životinja baš rođena. A kolega Šluter također smo odredili da će aspekt dobrobiti životinja u uredbi o označavanju eh, prehrambenih proizvoda da neće biti dio toga, dakle prijevo životinja ili ritualno klanje, da su to područja koja spadaju u zaštitu životinja i koja u novoj strategiji Europske komisije e, će se uzimati u obzir, ali se neće uključiti u označavanje prehrambenih proizvoda. Sukladno tome su bili izuzeti i zbog toga sam to htjela ovdje ispraviti. Dakle, baš ovako kako su to kolege rekle nije bilo kada smo izrađivali uredbu o označavanju prehrambenih proizvoda. To nije točno. Trostrano označavanje, struko označavanje je bila pozicija parlamenta. U pregovorima se to nije moglo ostvariti, no pozicija Europskog parlamenta je bilo zahtijevati trostruko označavanje. Ali u pregovorima se možemo složiti samo prema rezultatima pregovora. Još jednom ću ponoviti. Pozicija Europskog parlamenta je bilo da se traži trostruko označavanje. Sve drugo što se ovdje tvrdi je krivo. To je krivo. To je jednostavno krivo. Jednostavno krivo još jednom to želim ispraviti. U pregovorima je zatim postignut drugi rezultat, no pozicija parlamenta je bila ta da se trostuko označava podrijetlo tih proizvoda. Sad je upravo rečeno da je to bila pozicija parlamenta, ja to mogu samo ispraviti onako kako smo mi to izglasali i zatim smo krenuli u pregovore. Ako vama to možda i ne odgovara, gospođo Lomeno, to treba korigirati. To nije krivo. Pozicija u kojoj smo mi ovdje izglasali je bila upravo ovo trostruko označavanje. To je jedna principijalna stvar. Sa vijećem ministra smo se složili oko kompromisa i to je uredba o informacijama o prehrambenim proizvodima i to je konačno i pozicija parlamenta ako smo se složili s tim kompromisom. To što smo se u ranijim koracima pregovora i zakonodavnog postupka imalo drugačiji položaj, to je druga stvar, no krajnja pozicija Europskog parlamenta je isto tako dio tog kompromisa. Taj kompromis je Europski parlament podržao, svi klubovi zastupnika su ga podržali i zbog toga je taj kompromis koji je, čiji je rezultat uredba o prehrambenim proizvodima krajnji položaj Europskog parlamenta. To je bio kompromis koji s izvornim položajem Europskog parlamenta nije bio u potpunosti isti. Mi smo izvorno zahtjevali trosuko označavanje, a ono što smo zatim se usuglasili sa vijećem je druga stvar. I gotovo. Dakle, da ne bi došlo do nekih novih legendi. I sada još jednom komisiji. Predam riječ. Velika hvala, predsjedniče. Komisija radi na tekstu koji je usvojen i mogu samo ovdje ponoviti članak 26. Uzet ću razmatranje mogućnosti za određivanje države e, porijekla ili e, za sve e, elemente u vezi sa životinjom, rođenje, uzgoj i klanje i ta mjesta s tim u vezi. Dakle, evo, ja se pozivam na ovaj tekst i naravno E, kao što sam rekao u uvodu, mi smo napravili studiju e, učinka i gledali smo dakle na interes svih e, strana u postupku, a tu su, odnosno svih strana, a tu su i potrošači, ali isto tako i proizvođači i prodavači. I cijena toga svega nije zanemariva stvar i mi smo procijenili da je cijena primjene uredbe 1 do 2% vrijednosti životinje. Postoje razlozi zašto e, oznaka rođenja nije bila moguća u slučaju određenog mesa, a u slučaju e, govedine i jeste. Jedan od glavnih razloga jeste što proizvodni ciklus za e, dakle svinje, peradi i tako dalje da su puno kraći nego u slučaju govedine. Mjesto rođenja peradi, odnosno kokošiju, konkretno je od ograničenog interesa za potrošače, a identifikacije, sustav identifikacije životinje ne omogućuje da se e, otkrije mjesto rođenja svih vrsta životinja. Dakle, nametanje tih uvjeta predstavljalo bi dodatni trošak koji e, mi nismo uzeli u razmatranje, odnosno nismo smatrali opravdanim u svojoj studiji utjecaje. Također je pitanje o e, mljevenom mesu i e, mnogi proizvođači e, mljevenog mesa rade sa e, sirovim mesom e, različitih porijekala i Imajući to na umu, bilo je opravdano da se da operaterima mogućnost da naznače, odnosno proizvođačima, da naznače Europsku uniju kao mjesto podrijetla. Predsjedniče, evo, nastoja samo odgovoriti na glavne zabrinutosti koje su ovdje izražene. Hvala. Jedno kratko još jedno dodatno pitanje koje želi postaviti kao izvolite. Na koju se studiju pozivate kad kažete da za potrošači nisu zainteresirani za mjesto rođenja kokošiju, a ko, i drugo, e, koje e, udruge e, potrošača zadovoljne kad kažete da su bile zadovoljne sa dva elementa, a ne tri? Možete li ih imenovati? Molim vas samo jednu minutu i nakon toga moramo završiti sastanak. I don't say... Gospodine Šliteri. Ne kažem da su bili sretni zbog toga, zadovoljni. Ja sam rekao samo da smo nastojali naći ravnotežu između interesa svih e, proizvođača, prodavača i uzeti u obzir i cijenu toga svega i onda je došlo do zaključka da bi bilo od ograničenog interesa za potrošače da znaju e, koje je mjesto rođenja e, kokošju. Hvala. Hvala vam. Time smo došli do kraja dnevnog reda. 9. siječnja se ponovno nalazimo od 9 do 10. Zajednički sastanak NBA ITA, Tu ćemo glasovati o ciljeva za 2030. godinu. A 23. je sljedeći sastanak našeg odbora u Briselu. Srdačno zahvaljujem svim kolegama na dobroj suradnji u ovoj godini, obsluživateljima u dvorani za dobru uslugu koju smo uživali cijelu godinu u tajništvu i naravno uzvanim prevoditeljima koji su nam eh, omogućavali naš rad. Bez njih to ne bi bilo moguće i njima svima želim lijepe praznike i sve najbolje u novoj godini te da se ponovno ovdje vidimo zdravi i sretni u siječnju. Želim vam lijepe ugodne dane. Hvala.